Dragi kolege, krećemo sa popodnevnim dijelom. Na redu je sedma točka dnevnog reda. E, Čućemo izlaganje o zadaćama i aktivnostima Frontexa i to izvršnog direktora Fabrica Leđerija. E, predstavit će nam procjenu ranjivosti za, dvogodišnje izvješće 1 kroz 2019. Znate da u prethodnom sazivu jedna od glavnih aktivnosti naših, našeg odbora bila je usko povezana sa Europskom graničnom i obalnom stražom, to jest Frontexom ovdje u parlamentu i posebno odbor Libe je u vrijeme proteklog saziva se obvezao da će raditi na razvoju kapaciteta te agencije naravno uz sve zaštitne mehanizme koji se odnose na e, zaštitu temeljnih prava i dobro upravljanje. Za vrijeme ove rasprave institucije rade na posljednjem krugu e, zakonodavnog postupka koji se odnosi na Frontex i tu se nastoje ispraviti neke dosadašnje pogreške. Nadamo se da će uredba stupiti na snagu krajem ove godine u današnjoj raspravi o agenciji Europske unije. Željela bih dati riječ izvršnom direktoru Fabricu Leđeriju koji će nam predstaviti zadaće i aktivnosti Frontexa te e, glavne zaključke dvogodišnjeg izvješća o procjeni ranjivosti koji je nedavno objavljen. Gospodine Leđeri, Imate riječ na 20 minuta. Dobro nam došli u odbor Libe. Thank you very much, uh, Madam Chair. Hvala vam lijepa, gospođo predsjednice, uvaženi zastupnici Europskog parlamenta. Kao prvo bih vam htio čestitati na tome što ste ponovno izabrani ili izabrani i želim isto tako reći da mi je drago što imamo ovu priliku danas da predstavim aktivnosti Frontexa, eh, Europske granične obalne straže. Ja ću doista malo reći nešto i o eh, procjeni ranjivosti, ali ako mi dopustite, rado bih eh, u uvodu rekao što agencija trenutno radi, što je dio postojećeg mandata agencije i da vam isto tako dam neke naznake o tome kako pripremamo provedbu tog novog mandata koji će najvjerojatnije do kraja godine stupiti na snagu. Možda da krenemo od toga da kažem nešto o samoj DNK naše agencije. Neki od vas možda postavljaju pitanje zašto imamo Frontex, zašto imamo Europsku graničnu obalnu stražu. Moj odgovor na to je vrlo jednostavan. To je zato što Europska unija želi imati ono područje pravde, sigurnosti e, i slobode, dakle slobodno šengensko područje, što znači da se moramo pobinuti da onda imamo i e, vanjske granice koje dobro funkcioniraju, što e, za nas u našim aktivnostima znači da imamo vanjske granice koje se mogu nositi sa pitanjima primjerice neregularne migracije, ali ne samo to, i prekograničnog kriminala, uključujući prevencije terorizma. A dugoročnije gledano, i da imaju mogućnost da razviju harmonizirane tehnologije i e, određene kapacitete te da isto tako se brinu za onih 750 milijuna legalnih putnika koji putuju u Europsku uniju svake godine. Ovo je moj prvi poziv e, ovdje pred vašim odborom. Prošli put smo imali zajednički sastanak Liba Budgeta i Konta 1. travnja. I što se mene tiče, još jednom ponavljam, ovdje na odboru Libe, da je od e, ključne važnosti, uzevši u obzir da imamo sve veći mandat i sve veću agenciju Frontexa, da e, ovdje direktor govori pred vama u odboru Libe i to u parlamentu, zato što je to isto tako neka vrsta e, polaganja računa pred vama. Da vam dam neke naznake o tome, koje su naše strateške aktivnosti u tijeku, uključujući i procjenu ranjivosti. Također bih vam dao i neke primjere kako imam, provodimo aktivnosti e, izgradnje kapaciteta. Prije nego što vam dam onda isto tako i e, neke naznake vezano uz budući mandat agencije. E, strateška dimenzija rada agencije može se kao prvo svesti na to da imamo takozvanu strategiju upravljanja granicama koja je cirkularna i strateška, što je upravni odbor naše agencije usvojio na proljeće ove godine. Ta strategija se temelji i na doprinosima institucije Europske unije, te naravno i parlamenta koji tu mora odigrati važnu ulogu kada se radi o e, onom političkom okviru za integriranu strategiju upravljanja granicama. Tu se ne radi samo o tome što treba napraviti naša agencija, već i o tome kako treba izgledati taj zajednički okvir pa i za nacionalna tijela vlasti koja na ovaj ili onaj način doprinose upravljanju granicama, uključujući i e, obalnu stražu, ukoliko dakle, se oni bave upravljanjem granicama. Zatim postoji još jedna strateška razina, to je procjena ranjivosti koju ste spomenuli, gospođo e, predsjedavateljice. S tim smo prvi put krenuli 2017. godine na temelju one prethodne uredbe koja je usvojena i stupila na snagu 2016. godine. To je sada sistematska procjena koju provodi agencija e, nad nacionalnim kapacitetima upravljanja granicama u svim državama članicama. To radimo svake godine. I sada se provodi i još jedan treći ciklus procjene. Na neki način mogu to eh, usporediti sa nekim sistematskim pregledom. Mi temeljimo naš rad eh, na podacima koje nam ustupaju države članice, različita tijela vlasti. Imamo jednu zajedničku metodologiju oko koje smo se usuglasili te procjenjujemo eh, čitav niz pokazatelja. U principu želimo znati kakvi su kapaciteti kako se može provesti dobro šengenski e, granički kodeks i želimo se isto tako pomenuti da se granicama upravlja sa određenom razinom resursa koja je za to potrebna i da to isto tako bude i dovoljno fleksibilno kako bi se mogli nositi sa e, nenajavljenim e, prijetnjama. U lipnju Europski parlament, a i sve ostale institucije Europske unije, dobio izvješće agencije sa informacijama o glavnim nalazima. Kao zastupnici parlamenta možete iz toga naravno izvesti vlastite zaključke, ali mislim da je vrlo važno reći da zakonodavci, to su zakonodavci, trebaju biti svjesni eh, načina na koji se provodi zakonodavstvo, ehm, a kad kad se to odvija i na pogrešan način. Uskoro ćemo imati jedno drugo izvješće koje će biti objavljeno, ako sve bude u redu, u prvom tjednu listopadu i naravno da će i parlament dobiti onda i taj dokument. No ono što bih htio reći je da dakle, kao neki sažetak da kažem da postoje izazovi za sistematski E, pregled e, nad upravljanjem granica, e, posebice kada se radi o obaveznim provjerama u relevantnim bazama podataka. Tu govorimo o provjerama vezano uz šengenski informacijski sustav, uz informacijski sustav za vize. Ne govorim samo što da se to odnosi na provjere putnika sa područja izvan Europske unije, već općenito svih putnika. Kao što znate, svi koji ulaze ili izlaze u šengensko područje moraju proći provjeru, uključujući i svakog građana Europske unije. E, ta situacija se onda još i pogoršava zbog činjenice da postoji velik manjak osoblja za kontrolu nad granicama u cijeloj Europskoj uniji jer neke nacionalne službe nemaju dovoljno osoblja i to iz različitih razloga ali procjenjuje se da je broj e, osoblja koji nedostaje za ovu godinu viši od 5000 ljudi. To su jako osjetljive aktivnosti, kao što si možete zamisliti, mnoge države članice gledaju na to kao na neki e, liječnički pregled, znači da se tu e, barata sa osjetljivim informacijama, ali postoji naravno i ta potreba da se na transparentan način izvješćuje o tome institucijama Europske unije, posebice e, predstavnicima građana u Europskom parlamentu. Treba imati na umu isto tako i da bi moglo doći do budućih razvoja u novoj regulativi koji će stupiti na snagu i ja sam e, svakako na raspolaganju e, zastupnicima u odboru LIBE da vidimo kako možemo u budućnosti naći način da povećamo transparentnost polaganja računa, a da pritom ne ugrozimo odnos sa nacionalnim tijelima vlasti e, koji se temelji na povjerenju. Ali spreman sam o tome još i nadalje razgovarati sa članovima odbora. Htio bih spomenuti neke aktivnosti u smislu povećanja operativnosti i kapaciteta koje su, koje su u tijeku. Zastupnici koji su poznati s našom agencijom već znaju za to, ali samo bih zapravo htio reći da trenutno imamo između 1100 i 1300 graničnih obalnih pripadnika snaže koji su u Grčkoj, Italiji, u Španjolskoj. Imamo također i jednu operaciju koja se provodi u Albaniji i imamo neke aktivnosti e, na različitim kopnjenim granicama i u značim lukama. Povećavamo isto tako i e, našu razinu e, svijesti. Mi pratimo stvari do 4 sata dnevno, dakle u našem informatskom centru radimo cijelo vrijeme. Povećali smo našu sposobnost praćenja, da imamo bolju sliku nad onim što se događa na vanjskim granicama e, šengenskog područja ili općenito Europske unije. Pojačavamo našu analizu rizika također. Evo jedan primjer o tome vezan uz suradnju koju smo prije nekoliko mjeseci imali sa EAZom i sa Europolom o e, neregularnim sekundarnim kretanjima. To se tiče odgovora na tih nekih pitanja o sekundarnim kretanjima a kao što znate to je ključno pitanje vezano uz dobro funkcioniranje ili barem uz dojam da dobro funkcionira šengensko područje. Kao što smo i rekli, sada imamo potpuno se razvijenu operaciju u Albaniji, što je moguće zahvaljujući sporazumu e, kojeg je Europska komisija ispregovarala u ime Europske unije i e, kojeg je Europski parlament također ratificirao. Cilj te misije na kopnenoj granici između Albanije i Grčke, ali dakle na, sa albanske strane, je taj da se poboljša e, praćenje i kontrola nezakonitih emigracijskih tokova, ali da se i borimo protiv prekograničnog kriminala te da se općenito pojača europska suradnja. Treba imati na umu također i činjenice da su države Zapadnog Balkana i to cijelo područje Zapadnog, Zapadnog Balkana da je obuhvaćeno jednom strategijom u Zapadnom Balkanu u kojoj mi sudjelujemo. E, granični službenici općenito igraju važnu ulogu kada se radi o poboljšanju e, unutarnje sigurnosti u smislu prevencije ili identificiranja organiziranog kriminala, što uključuje i prevenciju terorizma. Ideja iza toga je ta da mi podržavamo države članice te da dajemo svoj doprinos dobro funkcionirajućoj vanjskoj granici, što znači da možemo koristiti granicu kao neku vrstu filtera, što znači da uz e, to možemo onda svemu tome identificirati sigurnosne prijetnje. I tu želim reći da je to veliko posegnuće Europske unije, ta činjenica da sada, od kad nemamo one bivše pravne stupove koje smo nekoć imali, možemo imati e, jedan e, sveobuhvatniji pristup, da ima manje toga razmišljanja u kategorijama i to je ono što je i komisija radila u protiv nekoliko godina, da smo pojača naše aktivnosti što se tiče provedbe zakona. Imamo jasnu suradnju sa Europolom, ali naravno i sa nacionalnim tijelima za provedbu zakona, sa policijskim službama, sa carinama. Sada ćemo imati mandat koji će nam omogućiti novi oblik suradnje sa Eurojustom i možda čak i eh, u okviru eh, misija eh, iz zajedničke um, sigurnosne i obrambene politike. Imamo i razmjenu informacija i kad kad smo zapravo eh, poput očiju i ušiju eh, nacionalnih agencija za provedbu zakona. Mi onda izmjenjujemo informacije s njima, sa Europolom i sa drugima i onda prepustimo posao njima koji onda provode te istrage. Zatim isto tako što se tiče eh, opalne straže, to tu sa drugim agencijama surađujemo, sa um, agencijom uh, EMSAR i sa agencijom za uh, kontrolu nad ribarstvom. Imamo određen zajednički mandat za to da razvijemo uh, obalnu stražu na europskoj razini i naravno da doprinosimo i E, identificiranju e, izljeva e, nafte i raznih vrsta okolišnog kriminala, nezakonitog ribolova i tako dalje. Znam da je to važno za zastupnike parlamenta, da su isto tako i naše aktivnosti potrage i spašavanja važne. Razvoj naših pomorskih kapaciteta nam je omogućio da isto tako i pojačamo naš kapacitet potrage i spašavanja ljudi na moru, s čime smo onda još pojačali različite, različita tijela koje se time bave koje onda mogu sudjelovati u nekim velikim operacijama koje imamo primjerice u Grčkoj ili u Italiji ili u Španjolskoj. Znam da će se 2. i 3. listopada održati poseban sastanak o toj temi, potrebi spašavanja ljudi na moru, 2. i 3. listopada imamo izvanredni sastanak upravnog odbora agencije također koji je posvećen e, uredbi o graničnoj obalnoj straži, ali svakako ćemo napismeno sudjelovati onda na tom vašem sastanku, a ako možemo u nekom drugom obliku također sudjelovati u tome, onda će mi biti vrlo drago dati tu naš doprinos. Vidjet ćemo kako to još može logistički gledano izgledati i kako to možemo urediti. Samo da kažem dakle da 2. i 3. listopada je predsjednik upravnog odbora organizirao taj strateški sastanak. Isto tako da vam dam eh, pregled eh, o aktivnostima vezanim uz povratak eh, migranata. Dakle, to je onaj e, dio e, koji se tiče upravljanja neregularnom migracijom. Već smo imali pojačan mandat za to od 2016. godine te je naš doprinos taj da pružimo podršku državama članicama jer su nacionalna tijela ona koja donose te odluke. Agencija ne može donijeti odluke o povratku migranata. Ono što mi radimo je to da doprinosimo e, identificiranju ljudi te e, prijevozu tih ljudi, bilo da se radi o uobičajenim letovima ili o specijalnim letovima. 2019. godine smo vratili skoro pa 10.000 migranata u treće države. Također razvijamo i suradnju sa nacionalnim tijelima što se toga tiče, pa i sa EAZom, jer se tu radi o tome da bi nakon negativne odluke o pružanju azila ili negativne odluke o pružanju međunarodne zaštite trebalo doći do toga da tijela javnih vlasti mogu onda provesti te odluke o povratku. Što se tiče nove uredbe, da ukratko kažem da mi također sudjelujemo u pripremi e, graničnih e, prijelaznih točaka zajedno sa eu EU-lisom i da pripremamo i e, Europsku središnju jedinicu za ETIAS. Frontex će biti domaćin toga, dakle naša agencija za graničnu obalnu stražu. Onda sada mogu prijeći na budućnost i na razvoj novog mandata. Naravno da ćemo morati duboko organizacijski e, izmijeniti našu agenciju kako bismo to mogli provesti. S tim smo krenuli već prije tri godine sa uspostavom e, stalnog europskog korpusa moramo znati da se sada nalazimo na potpuno novom terenu. Nema ništa slično tome za sad u Europskoj uniji što znači da po prvi put imamo službenike za provedbu zakona koji će biti službenici Europske unije koji će nositi oružje, koji će nositi europsku uniformu. Što znači da moramo shvatiti što zapravo s time gradimo. Ja naravno sam spreman redovito dolaziti k vama i informirati vas o najnovim e, razvojima. E, želim reći da one najveće promjene do kojih je došlo u ovoj novoj uredbi su sljedeće. Kao prvo opseg, opseg dodatnih resursa što se tiče proračunskih sredstava, ali isto tako i što se tiče e, ljudskih resursa osoblja i to je i razlog zbog kojeg mi kao agencija se moramo pobrinuti da ono što razvijamo može doista i e, e, zadovoljiti e, očekivanja država članica i nacionalnih tijela. Također postoji to pitanje odgovornosti da vama, zastupnicima Europskog parlamenta, govorimo o tome kako radimo i kako koristimo javni novac, te da pokažemo da je to korisno i da se dobro upravlja s tim novcem. Zatim još jedna velika promjena je uspostava tog stalnog korpusa sa do 10.000 osoblja. Imamo više nekoliko kategorija, dakle kategorija 1 primjerice sa agentima Europske unije, postoji kategorija 2 sa nacionalnim agentima koji će biti onda poslani u taj e, korpus i mi se moramo pominuti da oni svi funkcioniraju kao jedno. Također ćemo morati razviti e, urede na daljinu koji će najvjerojatnije se baviti logistikom i upravljanjem resursima na terenu zato što sad skoro 10.000 službenika, vjerojatno si možete zamisliti da ćemo morati imati neku vrstu decentraliziranog upravljanja kako bismo bili operativno fleksibilni. Zatim ćemo e, pojačati našu procjenu rizika, dakle imat ćemo više e, prevencije rizika, e, sve u cilju da bolje anticipiramo kako onda možemo bolje reagirati i čak možda izvjeći da uopće dođe do kriza. A kada govorimo o krizama, onda ne govorim tu samo primjerice o neregularnim migracijskim tokovima. Znamo da tu postoje neke druge prijetnje koje su kratka povezane sa prekograničnim kriminalom, sa terorizmom ili čak i sa nekim vrstama hibridnih prijetnji. Što se tiče provedbe, tu smo interno već krenuli na tome raditi. Predložili smo da se razvije jedan strateški okvir koji će biti temelj za naš operativni koncept. Ideja iza toga je vrlo jednostavna sada postoji integrirana strategija upravljanja granicama koja se temelji na tri stupa a svaki od tih stupova bit će jedan od, tih strate, jedan od strateških ciljeva agencije. Strateški cilj broj jedan je taj da se smanji ranjivost vanjskih granica na temelju e, sveobuhvatnog svačanja situacije i svijesti. Dakle, da budemo sposobni e, vršiti prevenciju, da budemo svjesni onoga što se događa. Kako u zadnjem trenutku, tako i u budućnosti. Strateški cilj broj 2 je to da imamo dobro funkcionirajuće vanjske granice koje su sigurne, dakle da se uzostočimo na ono što se trenutno događa kada se radi o praćenju granica, ali su tako i funkcioniranju graničnih prijedlaza. Tu se ne radi samo o neregularnim migratskim tokovima, kao što sam rekao, već se radi isto tako i o onim stotinama milijunima putnika koji e, svake godine putuju. A strateški Strateški cilj broj 3 je to da se e, zadrže kapaciteti što se tiče granične obalne straže zato što mi imamo prostor slobode, pravde i sigurnosti i tu imamo 5000 graničnih službenika, čak i više od toga i trebamo dakle izraditi bolje tehnologije koje će biti e, standardiziranije. Možemo kad kad e, osoblje zamijeniti sa tehnologijama pa se onda to osoblje može prebaciti na mjesta gdje su doista potrebni ljudi, a možemo iskoristiti tehnologije tamo gdje su tehnologije bolje u tome. No trebamo izraditi su tako i vlastite standarde te se pobrinuti da ih možemo onda um, međusobno uskladiti. To je taj strateški cilj broj 3. Imamo sada trenutno i proces izrade kataloga usluga. Stvar je u tome da zapravo želimo jasno reći što možemo pružiti državama članicama. Kao što znate, države članice imaju glavnu odgovornost, ali upravljanje granicama je e, podijeljena odgovornost između države članice i Europske unije. Mi smo ona operativna ruka toga kao agencija, mi smo e, operativna ruka Europske unije i moramo izraditi taj jedan katalog usluga kako bi države članice i nacionalna tijela mogla onda uputiti nam zahtjeve te e, dobiti odgovor od agencije. Moramo razviti veću fleksibilnost, Uskoro ćete u odboru LIBE e, dobiti na dnevni red i usvajanje e, jedinstvenog dokumenta za programiranje. Dakle, strateški okvir sa ta tri strateška cilja bit će i dio našeg dokumenta e, o upravo tome i sa komisijom smo se usuglasili oko zajedničkog plana puta za tu novu uredbu i za uspostavu e, stalnog e, europskog korpusa. Već smo pripremili prve materijale za postupak e, regrutiranja osoblja s kojim ćemo uskoro krenuti, kao i profile pojedinih mjesta koje mislimo ponuditi. Također smo se konzultirali sa nacionalnim dionicima, sa nacionalnim tijelima za kontrolu granica. Organizirali smo između početka osmog mjeseca i e, sada rujna e, tri regionalna sastanka da vidimo koja su njihova operativna očekivanja, ali isto tako i kako bismo bolje objasnili kako će izgledati naša suradnja. I to bi bio upravo i moj zaključak. Europska agencija za graničnu i obalnu stražu pod nazivom Frontex je jedna stvar, ali ne smijemo zaboraviti da je Europska granična obalna straža po sebi veća obitelj sa svim nacionalnim tijelima i ono što mi moramo postići je zapravo da se postepeno usklade misije i resursi. E, s time ću zaključiti i spreman sam odgovoriti na vaše pitanja. Hvala. Hvala vam gospodine Leđeri. A sada krećemo sa prvim krugom u kojem će govoriti predstavnici e, klubova a nakon toga ćete vi imati priliku odgovoriti i nakon toga ćemo organizirati drugi krug pitanja. Prvi je gospodin Leners u ime e, Pučana. Yes, thank you very much, Chair, and thank you very much. Hvala gospođo predsjedateljice, hvala gospodine Rejđeri na vašem izlaganju. Kao što vrlo dobro znate, pučani smatraju da je učinkovita kontrola nad granicama Europske unije, odnosno vanjskim granicama je ključna i to je bitno radi zadržavanja i slobodnog protoka ljudi i dobara unutar Europskoj uniji radi zadržavanja povjerenja građana Europskoj uniji vaša agencija je ključna upravo u tim zadacima i to je doista važan posao i doista smo zadovoljni novim mandatom koji vam je povjeren što uključuje i dodatnih 10.000 pripadnika obalne granične straže i više instrumenata za suzbijanje kriminala. Također ste govorili i o provedbi i naravno parlament također smatra da treba biti dobro informirano o koracima koji se poduzimaju u vezi sa provedbom ove nove uredbe. Spomenuli ste plan puta koji je dogovoren sa komisijom. Ne znam, možete li to također podijeliti s parlamentom kako bismo i mi mogli to razmotriti. Drugo pitanje, kada je riječ o provedbi Prošle godine smo sa velikom zadovoljstvom zaključili reviziju Schengenskog informacijskog sustava što uključuje i više pristup agencijama granične i obalne straže i njihovim pripadnicima. Naravno, to zahtjeva i dodatnu provedbu, tako da parlament izistira na strogom roku za tu istu provedbu i rado bismo čuli od vas kako to napreduje unutar vaše agencije. I treće, posljednje pitanje. Naravno, učinkovit nadzor granica mora ići ruku pod ruku sa poštivanjem temeljnih prava i međunarodnog prava. I tijekom ljeta vidjeli smo u kolovozu izvješće ARD-a i The Guardiana gdje je Frontex optužen da dopušta zaustavljanje migranata. Prošloga tjedna imali smo reportaže u Belgiji o tome da su europske nacionalne vlasti odbile dijeliti informacije o brodicama u poteškoćama. Evo, tu ste malo dotaknuli se toga u svojem uvodnom izlaganju, ali htio bih da to malo obsežnije učinite u odgovorima. Hvala, a sada ima u socijalista i demokrata. Riječ ima gospođa Sipel, izvolite. Hvala gospodine Ćeri na ovom pregledu situacije. No, iskreno govoreći, čitajući bilješke u pripremi za današnji sastanak, malo sam bila iznenađena jer u uvodu stoji prikaz ocjene ranjivosti. To je zanimljivo jer smo u lipnju ove godine primili pismo o e, tom dokumentu, međutim, e, link je bio zaštićen lozinkom i zamoljeni smo da sačuvamo njegovu povjerljivost. Znači li to da danas ne smijemo govoriti o svim pojedinostima koje su sadržane u tom dokumentu? Ili, ako to nije tako, zašto trebamo očuvati povjerljivost i zašto je bio zaštićen lozinkom? I zašto onda, ako je dokument povjerljiv, nije ovo sastanak iza zatvorenih vrata? Dakle, možete li objasniti koji je razlog za zaštitu ovog dokumenta lozinkom? Imam također jedno konkretnije pitanje. Ponekad u parlamentu u vezi sa nadzorom vanjskih granica smatramo da trebamo provjeriti svaku pojedinu osobu koja prelazi granicu. No, to nas brine jer čak e, i u situacijama na vanjskim granicama ljudi recimo odlaze u kupovinu ili odlaze u kazalište ili bilo kojeg dana u tjednu odlaze na more. Želite li doista provjeravati svakog pojedinca i ako se to bude činilo, neće li to izmijeniti i naše živote i slobode koju uživamo. S obzirom na sustav azila spomenuli ste 10.000 povratnika koje ste poduprli u povratku u treće zemlje. Raspolažete li informacijama u koje su te, ti ljudi vraćeni zemlje, dakle u neku treću zemlju ili u zemlje porijekla? Osim toga, Spomenuli ste da pripadnici granične i obalne straže nose oružje. Vrijedi li to za čitavo njihovo vrijeme aktiviranja, odnosno provođenja na dužnosti ili ne? Zatim imamo brojne privatne organizacije koje ne mogu naći sigurna utočišta, sigurne luke kako to funkcionira u vezi sa Frontexom, smije li Frontex ili ne ulaziti u sve luke. I od predviđenih 10.000 ljudi koji bi trebali biti raspoređeni u Frontexu i zemalja članica, čujemo da ponekad nije lako naći kvalificirano osoblje koje je potrebno za obavljanje različitih poslova. Suočava li se Frontex sa istim problemima kada je riječ o osoblju Frontexa i kako radi na tome da dobije sve običano osoblje zemalja članica? Hvala. Sada u ime Renew Europe riječ ima gospođa Intveld. Hvala gospođo predsjedateljice i hvala gospodine Leđeri. Dva pitanja. Prvo, traganje i spašavanje. To je je već spomenula kolegica Lenac. U medijima čitamo reportaže o operaciji Sofija. Naravno, vi u tome ne sudjelujete. No, zapravo je riječ o tome da se ne dijele informacije o lokaciji i podaci o brodicama koje su u opasnosti. mi smo postavili to pitanje komisije smatramo da je riječ o povredi međunarodnog prava, a da ne spominjemo koliko je to nemoralno. No, koje je vaše mišljenje o tome, odnosno dijeli li operacija Sofija podatke s vama i ako je to tako, biste li proslijedili te informacije dalje i što općenito mislite o tim praksama ne dijeljenja informacija? Nadalje, kolege su spomenuli potrebu da se operacije provode u skladu sa temeljnim pravima, ali isto tako sa europskim pravom koje predviđa i transparentnost. Pred sudom se u ovom razdoblju vodi postupak u kojem su dvije nevladine organizacije zatražile pristup eh, podacima, dakle informacije o brodovima koji su sudjelovali u misijama, u operacijama, ali vi ste im odbili pristup eh, tvrdeći da čak niti vaša agencija mm, ne uživa iste standarde transparentnosti, da se na nju ti isti standardi ne primjenjuju. Treba sada vidjeti što će sud odlučiti, ali mene zanima, budući da ste to iznosili pred sudom, zašto smatrate da se isti propisi o transparentnosti ne primjenjuju na vašu organizaciju? I na kraju, Gospodin Lenarc se toga dotaknuo. Imamo još jedan slučaj u kojem su sudjelovali djelatnici Frontexa. A riječ je o zlostavljanju ljudi. I bilo je došlo i do jednog sličnog incidenta u Mađarskoj svoje svojevremeno. Mene zanima kako rješavate te situacije, koje mjere tu poduzimate i što činite da e, to spriječi. Hvala, sad u ime zelenih gospođa Strik. Hvala, hvala gospodine Leđeri na ovom pregledu aktivnosti Frontexa. Propisi o vanjskim e, granicama također govore i o pristupu zaštiti i šengenski propisi su također dijelom europske pravne stečevine. O tome se razgovaralo i pred parlamentarnom skupštinom Vijeća Europe i mene su se dojmile politike i prakse koje sam istraživala na brojnim vanjskim granicama, ali čak i unutar Schengena dolazi do takozvanog pushbacka, odnosno odbacivanja ljudi natrag preko granice u drugu zemlju, susjednu zemlju, čak i pod pratnjom policije i uz upotrebu nasilja. Ja sam posjetila Hrvatsku i Bosnu i područja koja su vama dobro poznata. Tamo Frontex provodi i misiju u suradnji sa graničnom policijom i bila sam zapanjena činjenicom da iako hrvatske vlasti priznaju činjenicu da se primijenilo nasilje, to je izjavila hrvatska pravobraniteljica i druge organizacija, ipak eh, Frontex eh, tvrdi da nema razloga za zabrinutost eh, i da nema zabrinjavajućih incidenata. Pitam se dakle, kako Frontex čuva neovisnost e, promatranja i izvješćivanja i izvještavali o tome nadležne vlasti i omogućuje li zaštitu prava svih migranata u tom e, području. 40 e, izvješća o ljudskim pravima se je sadržano u sljedećoj regulativi Europskog parlamenta. Dakle, kako prijavljujete te incidente godišnje i kako ih nadzirete jer postoji odredba prema kojom će se svake godine razmatrati treba li nam još više ljudi koji će nadzirati eventualna kršenja prava, dakle trebaju ili nam više ljudi koji će pratiti tu situaciju. Hvala vam. E, evo, ovime završavamo prvi krug e, pitanja, a sada vi imate desetak minuta za odgovoriti. Thank you very much. Um, Hvala vam lijepa, gospođo predsjedateljice. Evo, ja ću nastojati se osvrnuti na teme koje su ovdje spomenute. Imali smo niz pitanja o temeljnim pravima. No, evo, započeo bih upravo od toga. Spomenuli ste TV reportaže o navodnim kršenjima temeljnih prava u kojima je navodno sudjelovala naša agencija. Pa moram reći da ono što je bilo prikazano u medijima u prvom tjednu kolovoza se temeljilo na 400 dokumenata koje je agencija objavila u okviru postupka za pristup javnoj dokumentaciji. Dakle, time pokazujemo da smo transparentna organizacija i da se pridržavamo propisa koji se odnose na javni pristup dokumentima. No, koji je bio točan sadržaj tih dokumenata? U nekim izvješćima se navodi da je došlo do određenih situacija i da ponekad zaprimamo informacije od nevladinih organizacija koje čak i citiramo i navodimo da prema njima je došlo do zostavljanja ili kršenja prava. Postavljeno je pitanje o našem prisustvu ili raspoređivanju u Mađarskoj, u Hrvatskoj. Dakle, od 1300 pripadnika granične i obalne straže koji su sada na terenu, osmero ih je u Mađarskoj i oni rade u smjenama i raspoređeni su na dijelovima granice koja je dugačka 300 km. I to je moj odgovor. Kako se možemo nositi sa opasnošću od kršenja propisa, prava, dakle temeljnih prava ili zakona? Stalno se provode analize eventualnih e, postupaka zbog kršenja prava ili nepridržavanja europskog prava i u takvim slučajevima agencija ne može odlučiti je li primjenjivo nacionalno pravo u tim slučajevima u redu ili ne, jer postoji postupak koji je u tijeku. No samo želim reći da imamo osmero ljudi koji su raspoređeni u Mađarskoj. Zatim Hrvatska. Na kopnenoj granici se ne provodi nikakva operacija ni s hrvatske niti s bosanske strane. Provodimo povremeni zračni nadzor, imamo zrakoplove koji nadlijeću granicu između Hrvatske i BiH i ti zrakoplovi lete u hrvatskom zračnom prostoru, ali do sada, i to je odgovor agencije, dakle, do sada tim zrakoplovima nismo uopće zabilježili niti jedan slučaj e, zaustavljanja. Ne želim tvrditi da takvih nema. Ako želimo biti precizni, moramo biti precizni. I to je moj odgovor. E, zašto imamo tolika izvješća o temeljnim pravima koje izrađuje sama agencija? Nama je stalo do temeljnih prava. Inače ne bismo objavljivali izvješća u kojima se spominju temeljna prava. Mi smo transparentni i potpuno se pridržavamo propisa važećih za pristup javnim dokumentima. I zahvaljujući tome društvo i mediji raspolažu informacijama koje su tražili. Zatim pitanje je zašto agencija odbija odnosno je odbijala objaviti određene informacije 2017. godine. Riječ je bila o lokaciji brodova, plovila koji su sudjelovali u našim operacijama u središnjem sredozemlju. Od 1.6.2017. godine do kolovoza 2017. godine te informacije nisu objavljene budući da je riječ o osjetljivim informacijama koje su usko vezane uz provođenje zakona. Kao što sam rekao u uvodu, naša je uloga ta da obavljamo sve više zadaća obalne straže, što znači presretanje na moru. Recimo, 2018. godine presreli smo 137 tona droge 50% toga je presretnuto na moru. Dakle, borba protiv e, krijumčarenja droge je jedno, zatim e, borba protiv krijumčarenja oružja je tu također prisutna jer ima i takvih slučajeva. Zatim imamo e, slučajeve raznog krijumčarenja ili čak trgovanja ljudima i odgovarajući propisi se trebaju primijeniti na objavljivanje takvih osjetljivih informacija. Ne tvrdim da ih ne bismo trebali objavljivati, nego jednostavno tvrdim, a to priznaje i Europski zakonodavac za ljudska prava, da Frontex zajedno sa Europolom i Eurojustom mora imati poseban zakonski pravni režim kada je riječ o obradi osobnih podataka ta se logika primjenjuje na aktivnosti provođenja zakona i što se tiče naših aktivnosti provođenja zakona na kopnu ili na moru, mi smatramo da postoje određene ograničenja. Sud će odlučiti. A ja ću samo reći da je pravobraniteljica Europske unije smatrala to dobrim upravljanjem. Ne mogu više reći o tome i naravno vidjet ćemo što će sud odlučiti. Kada je riječ e, o zapošljavanju ili raspoređivanju 40 e, nadzornika za ljudska prava koji su predviđeni novom uredbom, u kontaktu sam sa Agencijom za temeljna prava jer naravno namjeravam eh, surađivati s tom agencijom u okviru jednog pilot projekta koji će nama pomoći u definiranju opisa poslova i traženih profila. Imamo također i dobru suradnju s drugim agencijama iz područja unutarnjih poslova, Europolom, EASom, EULISom. I Takvu suradnju želim imati i sa Agencijom za temeljna prava. Oni raspolažu u ovom području potrebnim znanjem e, i želimo zato surađivati s njima. Naravno, mi ćemo ojačati ove poslove monitoringa, praćenja. Nadam se da ćemo postići rezultate u smislu pridržavanja temeljnih prava i nadam se da ćemo pokazati svoju neovisnost i profesionalnost u tom smislu. Dakle, govorimo o 40 osoba koje su zadužene za praćenje poštivanje ljudskih prava i zato nam e, treba i potreban proračun. Dakle, evo, riječ je o proračunu koji je posvećen e, uredu za temeljna prava koji je e, povećan 11 puta tijekom mojeg mandata u agenciji. Sada je to 400 tisuća eura godišnje, a nekad je to bilo manje od 40 tisuća eura godišnje kada sam ja postavljen za izvršnog direktora. Dakle, trebamo uvidjeti da se time treba upravljati na profesionalan način e, i prepoznati i odgovarajuće metodologije za to, ali svjesna sam da je to također dio novog mandata. Sada bih govorio o posebnom pravnom režimu koje se odnose na određene podatke. To je vrlo aktualno pitanje kada je riječ o enkripciji i o lozinci. Izvješće o ocjeni ranjivosti nije javno dostupno jer sadrži vrlo osjetljive podatke. To nisu osobni podaci, ali recimo to tako, dakle ti bi se podaci mogli zaupotrijebiti u nacionalnim e, raspravama, ali isto tako bi mogli razotkriti ranjivost na djelovanje kriminalaca ili terorista koji bi to mogli zlouporabiti prošle godine i pretprošle godine Evo, spomenuli ste sastanke iza zatvorenih vrata. Dakle, prošle i pretprošle godine smo imali takve sastanke. I kao što sam rekao, spreman sam razgovarati s odborom Libe o tome kako možemo ispuniti svoje obveze izvješćivanja institucija, naročito parlamenta i kako možemo uspostaviti pravu ravnotežu između vaše potrebe za informacijama, moje izvješće kada je riječ e, o odgovornosti pred vama i zaštitu osjetljivih e, informacija. Dakle, postoje sredstva za to, postoji pravni okvir i rado ću to upotrebiti u praksi u odnosima sa odborom LIBE u budućnosti kako bismo mogli povesti pravu raspravu o budućem izvješću koje ćemo objaviti u listopadu i mogli bismo imati raspravu o tom izvješću koje će se objaviti u listopadu, izvješće koje je objavljeno u lipnju nakon izbora kada parlament nije zasjedao. Evo, ako smijem prijeći na provedbu novog mandata ili budućeg mandata i e, također osnivanje osnivanju stalnog e, korpusa. Dakle, dogovorili smo s komisijom plan puta i to je prosljeđeno i članovima upravnog odbora i zemljama članicama ja nisam jedini nositelj tog plana puta, tako da ne mogu e, reći da ću vam ga proslijediti. Ne vidim e, zašto bi to međutim bio problem. Riječ je o tehničkom dokumentu, no on ne sadrži ništa povjerljivo. To je jednostavno popis e, poslova koje moramo odraditi sa rokovima i to od nas zakonodavac traži. To je također instrument za praćenje i za usmjeravanje, ali ponavljam i za praćenje kako bismo provjerili jesmo li se odradili. U tome sudjeluju tri glavna aktera, sama agencija, imamo svoju domaću zadaću, zatim komisija ima svoje zadaće, ali i zemlje članice imaju također zadatke koje moraju obaviti. Ne vidim tu nikakav problem, ali morat ću o tome upitati i druge institucije. Zatim, kada je riječ o zapošljavanju personala za provedbu zakona na europskoj razini. Kao što sam rekao u uvodnom dijelu, sada se otvara novo poglavlje i zapravo ulazimo u neistraženo područje za Europsku uniju. Kada kažem neistraženo ili nepoznato, to je zapravo nešto što vrijedi za praksu Europske unije u upravljanju ljudskim resursima, ali nije riječ o neistraženom području kada je riječ o mjerilima. Mi znamo koja su to mjerila i naravno ona su u zemljama članicama i mi moramo nastojati biti onoliko zahtjevni koliko su to zemlje članice. Dakle, trebamo provesti psihološke testove, konkretne testove osoblja. Sada ne mogu reći kakvim će oni oružjem raspolagati u ovom trenutku jer to moramo još proučiti. Ali rado ću vas izvijestiti o tome. Kada je riječ o zemljopisnoj ravnoteži, pa evo, želim eh, zahvaliti parlamentu što je podržao mjeru koju je predložila komisija o diferenciranom plaćanju kako bi se oblažio rizik zemljopisne neravnoteže. Nažalost, vijeće je to odbacilo. I ako budem imao poteškoća u iznalaženju zemljopisne e, ravnoteže, onda ću to predočiti odboru. Hvala vam gospodine Leđeri na ovom dugačkom objašnjenju. I sada prelazimo na drugi krug pitanja. Jako se puno zastupnika javilo za riječ. Stoga vas sve molim da e, ne govorite dulje od jedne minute, jer u protivnom morat ću vam oduzeti riječ. Gospodin Radev je prvi. E, uvaženi kolegi, želim zahvaliti gospodinu Leđeriju na prezentaciji o radu Frontexa. Nažalost, moramo reći da se Europska unija još uvijek ne nosi kako treba sa posljedicama krize iz 2015 posljednjih nekoliko tjedana sve se više govori o balkanskoj ruti e, i govori se da na toj ruti ponovno raste pritisak. Protekli tjedan preko 600 ljudi je došlo na otok Lesbos. Putovali su preko Turske i dolaze iz Afganistana. Mnogi se brine da bi se e, kriza mogla ponoviti, a Europa nije spremna nositi se sa novim velikim valom tražitelja azila. Zbog toga je važno eh, brzo mobilizirati graničnu i obalnu stražu. Moramo osigurati eh, vanjske granice i Bugarska ima jednu od najosjetljivijih granica. Hvala vam, a sada riječ ima gospodin Ruiz. Hvala vam. Gospodine Leđeri, hvala vam što ste e, došli. Ovdje sam. Hvala vam na prezentaciji. Htio sam postaviti jedno pitanje. Možda, ste već imali priliku ranije odgovoriti na to, no budući da sam ja ovdje novi. 2017. E, ste rekli sljedeće, citiram. Ne smijemo podržati kriminalne organizacije i kriminalne mreže u Libiji kroz korištenje europskih e, brodova koji će pokupiti migrante blizu libijske obale. To vodi do toga da se migranti ukrcavaju na nesigurna plovila. E, dakle, stojite li još uvijek prema takvoj izjavi? Smatrate li da nevladine udruge ne bi smjele sudjelovati u misijama potraga i spašavanja? I dakle, i da li pretpostavljate dakle da je Libijska obalna straža sposobna odraditi taj posao? Hvala. E, gospodin Peters, izvolite. Hvala vam. Mm, gospodine izvršne, izvršni direktore, hvala vam na izlaganju. Moram e, reći da sam bio u Varšavi, bilo je to stvarno e, interesantno putovanje. Imam dva pitanja. Prvo je dakle od 10.000 službenika do 2027. Je li to moguće ostvariti 2024. To je godina za koju je gospođa von der Leyen rekla kad je držala um, govor u Europskom parlamentu da je to ta ciljna godina. A druga stvar se odnosi na navode medija da službenici Frontexa ne žele dati podatke koje prikupe iz zrakoplava o brodovima nevladinih udruga. I svi znamo za konvenciju UN-a o pravu mora. Pitanje je zašto Frontex ne želi dati te podatke brodovima koji su u blizini. Mislim da se na taj način krši ne samo pomorsko pravo, već i europske vrijednosti. Hvala vam. Molim vas još jednom da se držite vremena koje vam je dodijeljeno. Gospođa li izvolite. Sorry, I didn't hear you calling my name. Um, could I put it to you that you didn't actually answer the question you were asked about E, postavljeno vam je pitanje o vraćanju preko hrvatske granice i to je stvarno činjenica. Tamo dolazi do nasilnih sukova i do kršenja ljudskih prava. E, hrvatska predsjednica je to i priznala. Hoćete li odgovoriti na pitanje kolega? E, nekako mi, nešto ste rekli kao da nemate dovoljno resursa, spominjali ste osam ljudi na granici Mađarske je li to samo pitanje resursa i što ste napravili kako bi se to riješilo. A zatim ste rekli da imate i snimke iz zrakoplava, ali da zrakoplovi nisu ništa snimili. Pa to mi je stvarno teško povjerovati. E, e, imamo na tisuće svjedočenja ljudi koji tvrde da su se njihova prava kršila na toj granici. Jeste li nešto učinili kako bi se to istražilo? postoje li postupke za podnošenje žalbi. Ako nemate dobar sustav za praćenje poštivanja ljudskih prava, zašto niste o tome govorili? Jer ja moram reći da teško mi je vjerovati e, u sve ovo što ste rekli s obzirom na to, na dokaze koji postoje. Isto tako, molim vas da objasnite vašu suradnju sa vojskom u Izraelu. E, e, govornica je prekinuta speaking dali smo trebali smo dobiti više vremena za govor prije. Gospodžo e, gospođo Reda, izvolite. Gospodine Bareno. Dobro, e, hvala vam. Nemamo puno vremena, stoga dopustite da se osvrnem na pitanje koje je postavio jedan zastupnik prije mene. U jednom intervju u medijima ste e, snažno kritizirali nevladine udruge koje sudjeluju u operacijama misija i potragama misija i misijama potraga i spašavanja. Čini se kao da ste sugurirali a njih ste zapravo povezali da su oni povezani sa krijumčarima i trgovcima ljudima. To zvuči pomalo čudno. mogu li vas zamoliti da mi kažete da li još uvijek tako razmišljate i kakve biste e, dokaze ponudili ovom odboru za tak, u prilog takvim tvrdnjama? Gospodine Marka. Hvala lijepo ja ću na njemačkom. Pokušat ću sve to obaviti u jednoj minuti. Imam jedno pitanje o sigurnosti, zato što smo se ovdje u odboru oko, složili oko toga da je sigurnost svakako isto tako jedno važno pitanje koje pokušavamo osigurati, ali imam ponek na neki način to pitanje vezano s to zbog toga što brodovi Frontexa više nisu tako snažno zastupljeni na području centralnog sredozemlja, zar to onda nije veći rizik što se tiče krijumčarenja droga, krijumčarenja oružja, postoji li promjena u proteklih nekog godina što se tiče kontrola na središnjem području sredozemlja ili pak u proteklih nekoliko mjeseci. Drugo pitanje, vrlo konkretno, za ne biste samo mogli reći da ako se nađu brodovi u nevolji, ako postoji informacija o takvim plovilima, da se onda preko e, odgovarajućeg sustava ta informacija treba objaviti. I ako kažete ne na to, zašto ne? Zatim, E, Ured za temena prava, znam da hoćete se sad baviti sa regrutiranjem, ali kako mislite onda da se prilikom regrutiranja e, osigura e, i osnaži nezavisnog, to, nezavisnog tog ureda za temena prava, jer sigurno postoji neka razlika između običajnog regrutiranja osobe i regrutiranja osoblja kada se radi o temeljnim pravima. I kako možete opisati suradnju sa libijskim obalnim stražama? Hvala. Gospodin Mađid, Kao što ste rekli, Frontex surađuje e, sa brojnim zemljama u vraćanju e, državljana trećih zemalja, čak i tamo u slučajevima u kojima su tražitelji azila odbijeni. No, postoje E, ozbiljne sumnje zbog onoga što se događa u Mađarskoj gdje su tražitelji azila odbijeni ne zbog njihovih molbi već zbog država iz kojih dolaze. Automatski se smatra nepoželjnima. To se već događa u Mađarskoj. E, tamo su mnogi tražitelji azila, dakle e, djeca, mlade obitelji. Organiziraju im se letovi od strane Frontexa da ih se vrati u Afganistan koje mehanizme ima Frontex kako bi spriječio e, donošenje odluka koje nisu u skladu sa međunarodnim i sa europskim pravom. Hvala. Sada riječ ima gospođa Spurek. Hvala. Ja bih se osvrnula na tu istu situaciju. Na situaciju e, na poljskoj istočnoj granici prema Poljskom povjereniku za ljudska prava i različitim e, organizacijama. E, izbjeglice, pogotovo e, i recimo one iz Čečenje, se već mjesecima odbijaju i moraju se vratiti te nemaju mogućnost zatražiti međunarodnu zaštitu. Je li Frontex analizirao situaciju? Je li situacija dobro obrazložena? Je li zakon, se u skladu sa zakonu? Te je li napravljena nekakva procjena što, kako riješiti tu situaciju? Hvala. Sada riječ ima gospođa Višnjeska i time zatvaramo krug pitanja. Hvala vam. Hvala vam, gospođo predsjedateljice. E, ja pozitivno ocjenjujem rad Frontexa. Znam da e, radite pod golemim pritiskom. i Frontexu i ljudima koji rade u Frontexu je potrebna stvarno značajna otpornost, dakle između ostalog i psihološka. Neki govore da bismo u Europi trebali prihvatiti nezakonite migrante koji dolaze iz trećih zemalja. Stoga ide pitanje, jeste li vi za čvrste granice, vanjske granice Europske unije ili želite otvoriti granice kako bi mogao doći bilo tko Dopustite također da vas podsjetim da je trgovina ljudima unutar Europske unije, kao što prema napisima medija, e, dakle, ima jednake rezultate kao i krijumčarenje droge. Hvala vam. A sada gospodin Kanko. Sada gospođa Kanko. Pročitala sam da je tek 26% nezakonitih migranata vraćeno u e, treće zemlje. A kamo idu ostali? Pretpostavljam da padaju u zamku kriminala, zlostavljanja, iskorištavanja. To je stvarno loša situacija. E, e, uredba Frontexa je redefinirana, ali vidim da niste baš dobili snažniji mandat. Stoga me zanima koje je vaše mišljenje o tome te koja su vaša očekivanja kad je riječ o vraćanju ljudi, zato što ovdje govorimo o pravima ljudi i o zaštiti ljudi koji trpe e, zlostavljanje od strane trgovaca ljudima. gospodine Leđeri, evo ja vas sada molim da e, pokušate odgovoriti u sedam minuta jer nažalost nemamo više vremena. Hvala. Ja bih eh, malo htio biti precizniji o razmjeni informacije i misijama potrage spašavanja. Ove godine je agencija spasila 26 tisuća ljudi na moru. 15 tisuća u području između Grčke i Turske, 1500 otprilike u srednjem Mediteranu i ostalo, ostatak između Maroka i Španjolske. Kad naši avioni lete i otkako su, smo mi počeli s tim operacijama, došlo je do 80% manje dolazaka. Ali dakle, u našim letovima, pogotovo iznad središnjeg Mediterana, e, zahvaljujući zrakoplovima smo otkrili brodove u nevolji, migrante u nevolji i uvijek e, dijelimo te informacije sa Centrom za potragu i spašavanju. Prema međunarodnom pravu imamo obvezu podijeliti tu informaciju sa regionalnim centrima za koordinaciju. Ne možemo to direktno podijeliti sa plovilima ili e, trgovačkim brodovima ili brodovima e, NGO-a, zato što prema pomorskom pravu e, iz očitih operativnih razloga valja e, upravljati aktivnostima potrage i spašavanja. A sada, kako da izbjegnemo nezakonita e, vraćanja ili vraćanja koja nisu u skladu sa propisima ljudskim pravima. I ponovno je postavljeno pitanje o kopnenoj granici. I tu moram ponoviti. Zašto u Hrvatskoj nemamo snage, naše snage? Zato što hrvatska vlada ne želi da smo tamo. Ne zbog toga što nemamo resurse, već zbog toga što ne mogu poslati snage u zemlju ako zemlja članica ne želi naše snage na terenu. Prije nekoliko mjeseci e, se dogodio povrat oko kojeg smo imali neke sumnje i tu se radilo o jednoj trudnici koja se trebala vratiti iz e, Mađarske u Afganistan. I iako to nije u našem, e, među našim ovlastima, Razgovarali smo sa nacionalnim e, tijelima u Mađarskoj i ja sam donio odluku da taj povratak zaustavimo. Evo, to je činjenica. Ja znam da možda to nije u skladu sa našim ovlastima, ali moj je dojam bio da da je pravilno bilo zaustaviti taj povratak, to vraćanje. A što se tiče pitanje zapošljavanja 10.000 službenika prije 2024. Znam da je mm, gospođa von der Leyen to rekla u parlamentu i ponovno to ponovila i u komisiji. Do sada nisam imao priliku surađivati sa komisijom, tako da ne mogu vam stvarno više ništa o tome reći. Mm, zatim što se tiče bespilotnih letjelica. Testirali smo ih nekoliko e, prošle godine, dakle korištenje dronova u civilne svrhe. Dakle, ovo nije u vojne svrhe. I tu smo suradnju ostvarili sa jednom europskom tvrtkom i jednom tvrtkom koja nije iz Europske unije. Ali to je sve u skladu sa redovnim e, postupkom javne nabave. Što se tiče pitanja bili e, patroliranje blizu obala Libije pomoglo kriminalcima ili ne. E, stavimo se u kontekst 2017. što ste i vi sami učinili. U tom trenutku je došlo do e, većeg broja smrtnih slučajeva, većeg broja dolazaka. Govorim o 2017. Ponavljam, 2017. I tada e, ministar Mineti, tadašnje talijanske vlade, je smatrao da e, treba usvojiti e, kodeks dobre prakse u, sa nevladinim udrugama i zato što se tada događalo u nekoliko navrata da su se odvijale takve misije koje su onda zapravo stvarale malo i problema. Ja naravno time ne želim reći da su nevladina tijela i te organizacije bile kriminalci, ali ako vi spasite kriminalce, eh, pardon, migrante sa broda eh, i sad ako imate krijumčare na brodu, mislim na brodovima morate koji spašavaju, morate imati i službenike koji su pravilno obučeni za postupanje u takvim situacijama. I nezakoniti migranti su žrtve, žrtve trgovaca ljudima, i jako je puno kriminalnih organizacija. Mi smo doprinijeli uhićenju gotovo tisuću um, krijumčara ili trgovaca ljudima. Tako da e, to je dio integriranog upravljanja e, granicama. Evo vidim da sam došao do kraja, više nemam vremena, žao mi je što nisam uspio odgovoriti na sva vaša pitanja. Hvala vam na ovoj prvoj e, razmjeni mišljenja. No, još su dva pitanja koja bi ja voljela naglasiti. Gospodin Lenart je rekao da bismo što ranije trebali vidjeti vaš plan aktivnosti. I drugo, mi smo naviknuti raditi sa e, povjerljivim dokumentima, imamo naša pravila o tome, stoga vam predlažemo da e, nam dostavite te dokumente uz naravno određene lozinke. E, ah, sorry. Bien, y si quiere usted decir algo muy, muy rápido sobre esto último, tiene... Ako želite još nešto vrlo kratko komentirati, imate još minutu. Uh, uh, da, doista imamo pravila koja se primjenjuju. Imali smo razmjenu operativnih postupaka između odbora LIBE i agencije, tako da to možemo jednostavno iskoristiti i za budući sastanak kada ćemo morati koristiti neke osjetljivije dokumente poput eh, ove procjene ranjivosti. Mislim da je to za sad jedni slučaj koji imam na umu. Što se tiče plana puta, eh, to ću povedati s komisijom i to ću vam javiti, ali tu nema ništa povjeljivo, to nije nikakav eh, tajni dokument, ništa osjetljivo, to je samo plan puta kojeg po mom mišljenju možemo podijeliti s vama, da tu nema problema. Ali što se tiče toga kako, tu sam vam konzultirala s komisijom. Hvala vam, a evo za minutu prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Gospodine, gospođo predsjedateljice, oprostite, ali niste odgovorili na pitanje koje sam vam ja postavio. Ne brinite, dobit ćete odgovor pisanim putem, ali moramo sada ići na sljedeću e, točku. Madam Chair. Madam Chair. Sí, Vamos, vamos Idemo na sljedeću točku dnevnog reda. Ja shvaćam, ali postavljena su e, jako važna pitanja i nismo dobili odgovor. Govorimo o ljudima koji se utapaju u Mediteranu i imamo ovdje šefa Frontexa koji govori o misijama potrage i spašavanja koje nisu jasne. E, rekli ste da e, po zakonu ste obvezani dijeliti informacije sa koordinacijskim centrom. Ali zašto ne smijete e, dijeliti informacije sa ostalim plovilima u tom području? Niste, nije da ste zakonski obvezni dijeliti isključivo e, informacije sa centrom, regionalnim centrom. Kada se to dogodi, mi koristimo VHF i onda šaljemo informacije E, kome god, kome god se to tiče, ali znajte da običajeni kanal, ako hoćemo imati učinkovit odgovor na neku operaciju, da se onda to treba podijeliti sa onima koji su zaduženi za rad koordinacijskog centra za pomorstvo. Tako to predviđaju prava mora, a kada su države se izjasnile da imaju neko područje e, potrugu spašavanja života, onda e, i kada Međunarodna pomorska organizacija priznaje da ta država ili to tijelo je izjavilo da imaju tu mogućnost da vrše potragu ispašavanja ljudi na moru, onda ne možemo to jednostavno tako zanemariti. No kad kad se dogodilo da smo koristili VHF, dakle radio, kako bismo kome god se to ticalo eh, mogli uputiti te informacije. No, najsigurniji kanal je kroz koordinacijski centar, zato što onda oni mogu eh, operativno odgovoriti na to. Oni imaju onda eh, situacijsku sliku o tome, znaju gdje su ti brodovi i oni imaju tu odgovornost da koordiniraju misije spašavanja, a onda mi možemo njima također ustupiti naše resurse. Ako oni imaju pomorske resurse, onda su one automatski pod um, vodstvom uh, Pomorskog koordinacijskog centra. Ako smo dakle mi blizu tog područja ili isto tako smo jasno rekli da naš zrakoplov može raditi za Pomorski koordinacijski centar koji vodi takve operacije. Moram reći da eh, je običajno tako da se to odvija eh, na europskoj strani pod, eh, u okviru Malte ili Italije. Jednom smo imali kontakt sa Tunisom. No tiene usted la palabra, por favor. Puede decirlo cuando salga de la sala. Oprostite, nemate pravo govoriti. Možete to reći kad izađete iz dvorane. Kada dijelimo te informacije sa Pomorskim koordinacijskim centrom u regiji, onda to uključuje i e, Pomorski koordinacijski centar, u Tripoliju. E, rečeno mi je da je to sve u skladu sa pravnim okvirom, dobio sam takva jamstva i samo da kažem da imamo također financijska sredstva Europske unije za razvoj tog koordinacijskog centra. Stoga se nadam da znate u kakvoj sam sada operativnoj situaciji i dilemi kada vidim da neki brod koji je vrlo blizak Libiji, da, ih, e, da ga može spasiti Libijska obalna straža i kada znam da to niko drugi ne može učiniti. No mi jednostavno radimo sa svim koordinacijskim centrima koja mogu djelovati i e, pružiti neki odgovor. A cilj je taj da ako postoji e, hitna situacija da se spase životi. To je naš prioritet koji se nikad nije promijenio niti e, će se promijeniti. Hvala. Ovime završavamo ovu točku dnevnog reda. Ne možemo nastaviti sa pitanjima zato što imamo jako puno toga na dnevnom redu. Ako imate još pitanja možete sa gospodinom Leđerijem razgovarati na izvan dvorane. Bien, estimados colegas, vamos a pasar al punto... Prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. To je sudjelovanje Europske unije u svojstvu promatrača u skupini država protiv korupcije, dakle u skupini Greko i to u okviru Vijeća Europe. Čućemo e, izvještaj od komisije. Kao što vjerojatno znate, Europska unija je dobila status promatrača u e, skupini Greco. Suradnja između te skupine i odbora Libe e, se u prošlosti pokazala vrlo korisnom, posebice e, s obzirom, s obzirom na pitanjima koja se odnose na vladavinu prava. Stoga možemo biti vrlo zadovoljni da e, smo institucionalno ovako osnaženi tim tom dodjelom statusa promatrača. Drago mi je da ćemo sada od komisije čuti e, koje su to konkretni koraci učinjeni do sada e, u ostvarivanju ovog statusa te kako će se stvari odvijati dalje. Gospođo Sipala, izvolite, imate riječ. Thank Hvala vam lijepa, gospođo predsjedateljice. Hvala i odboru što su na dnevni stavili to važno pitanje sudjelovanja Europske unije u skupini država protiv korupcije. To je pitanje koje je bilo već e, niz godina na dnevnom redu i to je jedna tema gdje Europski parlament e, konstantno pruža podršku komisije te Uniji kako bi se napredovalo po pitanju sudjelovanja u toj skupini. Vijeće Europe i Europska unija temelje se na zajedničkim vrijednostima, promiču se ljudska prava, demokracija i vladavina prava. I doista, Unija e, sudjeluje sa Vijećem Europe na temelju memoranduma o sporazumijevanju e, kojeg smo već 2007. godine sklopili. No, kroz dugo vrijeme je skupina država protiv korupcije bila jedna od eh, onih rijetkih tijela Vijeća Europe eh, s kojima Europska unija nije imala neki službeni okvir za suradnju. To što te dvije organizacije nisu imale priliku da surađuju i raspravljaju eh, o tim područjima zajedničkog interesa je bila posljedica toga. Došlo je do nekih razvoja ove godine u proljeće i rano na ljeto i vrlo rado ću vas o tome obavijestiti. Kao prvo, u ožujku 2019. godine je glavni tajnik e, Greka e, poslao pismo predsjedništvu, e, u to vrijeme je to bilo predsjedanje Rumunske nad vijećem Europske unije, sa, rekavši da bi se Europska unija mogla uključiti u rad Greka u svojstvu promatrača. To je onda dovelo do jedne nove dinamike oko tog dosijeja. Predsjedništvo je pozdravilo tu ideju i komisija je to također učinila mi smo i dalje snažno opredjeljeni za e, suradnju sa Grekom, te smo i dalje uvjereni da će to donijeti stvarnu dodatnu vrijednost e, kada se radi o borbi protiv korupcije i osnaživanja vladavine prava primjerice. Što se onda zatim dogodilo u lipnju? Pa s jedne strane je vijeće e, u okviru um, onog dijela koji se tiče pravosuđenih E, poslova e, potvrdilo da Europska unija može sudjelovati kao promatrač u radu Greka, te su e, rekli da komisija treba poduzeti dalje korake o tome. Komisija je u pismu kojeg je sastavio prvi potpredsjednik Timmermans te Timopulos Timopoulos i koji je poslan predsjedniku Europskog parlamenta rekla da, da dakle, postoji taj službeni zahtjev Vijeću Europe i da Europska unija namjerava zatražiti status promatrača u Greku. Istodobno je komisija usvojila prijedlog e, o tome što države članice treba izuzeti kao stav u raznim tijelima Vijeća Europe kada se e, treba razmatrati o tom zahtjevu Europske unije. Komisija naime treba izraziti taj zahtjev da sudjeluje kao promatrač u tom radu, ali je na državama koje su sastavni dio Vijeća Europe da onda odobre taj zahtjev. Drago mi je što vam mogu reći da, kao što vjerojatno i već znate, jer smo o tome eh, jako i govorili u medijima te i općenito u javnosti da smo bili uspješni kada se u tom koraku i eh, da su eh, E, ministri 10. E, srpnja u okviru e, Komisije ministara u Vijeću Europe prihvatili Europsku uniju kao promatrač u radu skupine države protiv korupcije. Vrlo bih kratko, gospođo predsjedateljice, naglasila još tri teme. Kao prvo bih htjela reći ponovno da komisija pohvaljuje to što će to sudjelovanje nam omogućiti da se osnaži rad e, što se tiče borbe vladavine prava. A druga primjedba tiče se toga što zapravo znači imati e, status promatrača. Prema statusu promatrača će Europska unija e, biti pozvana sudjelovati na sastancima skupine država, te će imati pristup dokumentima kojima se raspravlja, ali Europska unija neće imati pravo glasati, te neće biti sastavni dio evaluacija Greka. E, nema e, nikakvog službenog stava Europske unije, to neće biti u tom evaluacijskom procesu pojedinih država. Na posljedku da naglasim tu treću točku, da smo taj cijeli proces zaključili, kao što je gospodin Timmermans rekao u svojoj komunikaciji, kako parlamentu, tako i Vijeću Europe. Europska unija je zatražila status promatrača i taj je zahtjev usvojen, ali to ne znači da bi moglo doći do daljnjih budućih razvoja vezano uz daljnju suradnju Greko um, i Europske unije. Hvala vam, gospođo predsjedateljice. Hvala vam. Gospođo Sipala. un momentito. No, ciertamente solo tenemos una solicitud de pregunta, así que tiene Evo, imamo samo jedno uh, pitanje, tako da izvolite, imate riječ. Grazie, grazie presidente, ringrazio la Hvala gospođo predsjedateljice i hvala gospođi Sipala na njezinom izlaganju o ovom e, pitanju do kojeg je nama vrlo stalo, a to je suzbijanje i borba protiv korupcije. Naravno, pristupanje Europske unije skupini Greko, jako samo u statusu promatrača u ovoj fazi, predstavlja važan korak ka onome što bi trebao biti punopravno članstvo Europske unije u ovoj skupini država koje se bore protiv korupcije. Želim zahvaliti gospođi Sipali na njezinom izlaganju, ali imam nekoliko pitanja. S obzirom na e, buduće punopravno članstvo Europske unije, mene zanima namjerava li Europska unija razraditi jednu posebnu strategiju za borbu protiv korupcije koja će prepoznati rizična područja, prijetnje i mjere koje treba poduzeti u smislu borbe protiv korupcije srednje i dugoročno. Također, nadalje, namjerava li komisija ojačati praćanje korupcije na europskoj razini i posebice je li predviđeno da će komisija ponovno početi objavljivati izvješće o borbu protiv korupcije. Naravno, imamo europski semestar koji podvlači crtu pod sve te podatke, ali mislim da bismo trebali ipak imati jedno posebno izvješće o tome. Na kraju još jedno pitanje. Kada je riječ o praćenju što Europska komisija namjerava poduzeti kako bi se provela direktiva o borbi protiv korupcije što se navodi kao, e, koja navodi kao kazneno djelo također i djelovanje protiv e, financijskih interesa Europske unije. Znamo koji su bili rokovi za preuzimanje direktive, to je bio srpanj 2019. godine, tako da ćemo u sljedećih e, nekoliko mjeseci morati provjeravati jesu li i na koji način zemlje članice preuzele najinovativnije dijelove direktive, recimo definiciju javnog službenika koji se nalaze u članku četvrtom e, direktive. Dakle, zanima me imamo li izvješće o stanju provedbe, odnosno preuzimanja ove direktive u zemljama članicama. Hvala gospođo Kimići, gospodine Roberti. Hvala. Želim se nadovezati na pitanja gospođe Kinići s kojom sam do 23. srpnja postavio usmeno pitanje komisiji upravo kako bismo zatražili konkretan odgovor na to što se namjerava učiniti u okviru Greka osim sudjelovanja kao promatrača i što komisija namjerava učiniti kako bi suzbila korupciju na području Europske unije. Moram primijetiti da je komisija pristupila Greku vrlo kasno u odnosu na obvezu koju je preuzela 2014. godine i u dokumentima komisije ne vidim da se spominje veza između organiziranog kriminala, mafijaške vrste i korupcije, što je vrlo prisutno na teritoriju Unije i što bi trebalo usmjeriti buduće djelovanje komisije kada je riječ e, o suzbijanju korupcije koje je vrlo često popra popraćen mafijaškim kaznenim djelima. Hvala. Senjora, muchas gracias, señor Roberti. Senjora Ferrara, tiene usted la palabra. Hvala, sada riječ ima senjora Ferrara. Hvala i ja se priključujem e, ovim pitanjima mojih kolega. Svakako sudjelovanje Europske unije u svojstvu promatrača u skupini Greko da predstavlja korak naprijed kao što je i Europski parlament e, zatražio u okviru jedne jednog izvješća na vlastitu inicijativu o suzbijanju korupcije, čije sam ja bila izvjestiteljica. Dakle, kada je riječ e, o sudjelovanju u skupini Greko, osim u svojstvu promatrača, što naravno podrazumijeva i sudjelovanje u sastancima i pristup e, dokumentima, dakle, uza sve to, kojim će se sredstvima poslužiti Europska komisija i koje konkretne mjere namjerava provesti kako bi poboljšala borbu protiv korupcije u Europskoj uniji. Hvala. Gracias, señora Ferrera. Señora Dobrev, tiene usted la palabra. Hvala, sada reći ima gospođa Dobrev. I'll speak in Hungary. Hvala, da ću govoriti na mađarskom. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, elnök asszony. Hvala vam na ovoj prilici, gospođo. Borba protiv korupcije je jedan od glavnih elemenata i zbog toga kao prvo valja definirati gdje se nalazi korupcija. I zato skupina Grenko ima vrlo važnu ulogu. Zato što može brojnim europskim građanima pokazati gdje se nalaze izvori korupcije i što se sve može učiniti. Ja dolazim e, iz Mađarske, tamo već mjesecima, zapravo čak godinama, vlada neprestano prikriva slučajeve korupcije i ne žele objaviti nikakve informacije. Zamislite zašto. Naravno da je odgovor više nego očit. Nedavno je objavljen jedan izvještaj koji pokazuje da je mađarska vlada najkorumpiranija u Europi. A u zemlji se čak ni takva izvješća ne mogu e, objavljivati. Imali smo korupcijskih e, slučajeva koji se, o kojima se nije govorilo do tek nakon izbora ako, se izvještaji ne objavljuju, ne mogu biti korisni i to upravo u onim zemljama gdje su najpotrebniji. Jako je važno e, znati te informacije. Stoga bih vas ja molila da takve vrste izvještaja da budu objavljene i to javno. Ne možemo dozvoliti da ih zemlje članice sakrivaju iz vlastitih interesa. Europski građani imaju pravo znati da li njihove vlade E, sudjeluju u borbi protiv korupcije ili sudjeluju u korupciji. Hvala vam, a sada rećemo gospodin Šim. Hvala vam i hvala na izlaganju. Ja imam samo jedno kratko pitanje koje je malo šire i koji se tiče predloženog novog instrumenta, to jest mehanizma za praćenje i izvješćivanje o vladavini prava u Europskoj uniji i sav taj napor da se osnaži vladavina prava što je naravno prioritet Europske komisije. Moje pitanje je sljedeće. Kako Europska komisija misli iskoristiti Greko, sposobnost Greka, njihovih izvješća, njihove slučnosti u tom novom okviru za osnaživanje vladavine prava u Europi. Hvala. Hvala vam. Vrlo konkretno pitanje. Gospodina Štrik, izvolite. Hvala. Moje pitanje je pomalo povezano sa prethodnim pitanjem. Greko je tijelo koje se ne bavi samo, samo korupcijom, već bilo kakvim prekršajima u smislu integriteta. Pa me zanima kako bismo mogli iskoristiti to što sa, smo sada promatrači da poboljšamo vlastita pravila ponašanja, pravila koje imamo za zaštitu našeg integriteta kao službenici, kao političari i tako dalje. Hoćemo li imati eh, i redovito izvješćivanje eh, kod Greko o tome eh, kako smo mi u tome ili možemo li od njih tražiti neka savjetovanja. Možda možete malo reći nešto o tome kako to možemo koristiti što bolje moguće. Dobit ćemo odgovore od komisije ja vas molim da vam putanja budu što preciznija. Thank you very much, Mrs. I will do my best. Hvala vam, gospođo predsjedateljice, učinit ću sve što mogu. Naravno da se mi slažemo s tim našim primjedbama i zabrinutostima koje je nekoliko zastupnika iznijelo vezano uz to koliko je ne samo važna borba protiv korupcije, već i koliko je važna borba protiv organiziranog kriminala imajući na umu da je korupcija kad kad nešto što omogućava organizirani kriminal i e, zbog činjenice da su ta, dva fenomena jako povezana te da je organizirani kriminal e, jako važno pitanje za sigurnost Europske unije i građana Europske unije. Broj organizacija koje se bave organiziranim kriminalom e, je u porastu što nas dovodi do rizika da bi moglo doći do infiltracije e, u e, legalnom, u legalnom dijelu poslovanja u državama članicama. E, da odgovorim na neka od pitanja koje su mi dalje danas postavljena. Možda bi bilo bolje da neka, neke poznatije osobe iz komisije odgovore na pitanja od mene i vjerujem da će u budućnosti biti neka prilika za jednu takvu političku raspravu vezanu s to koje je namjera Europske komisije i da će se o tome pravilno raspraviti, ali ja e, se neću ustučavati da ne odgovorim od pitanja koje ste postavili. Prvo što se tiče objave Grekovih e, izvješća, to je e, nešto što se tiče evaluacije onih država koje su u Grekovu mi smo kao komisija uvijek za transparentnost, ali to nije nešto u čemu mi imamo e, glas, to se neće promijeniti kao sada promatrača na pojedinačne države koje Greko procjenjuje da e, izmijenje taj tradicionalni e, način postupanja Greko ili ne, da objavljuje ta izvješća. Što se tiče vladavine prava, drago mi je što je spomenuta ta referenca na komunikaciju koju je Europska komisija usvojila u srpnju. Tu postoji nejasna jasna komponentna koja se tiče borbe protiv korupcije u, okviru vladavine prava. E, novi izabrana predsjednica je rekla da je ona jako objeljena provedbi tog prijedloga iz srpnja i naravno da ćemo rado raditi na implementaciji svega toga tako što ćemo koristiti e, svu stručnost koju imamo i tako što ćemo našu ekspertizu isto tako staviti na raspolaganje e, tome da se dobro te odredbe vezano s vladavinu prava. Mislim da sam nešto zaboravila. Želi li netko od kolega ponovno postaviti pitanje ili novo pitanje? Možete, zato što imamo dosta vremena. Ako ne, onda ćemo zahvaliti kolegici Sipel u ime odbora i nadamo se da ćemo dobiti preciznije informacije. I da netko onda eh, iz komisije to, te informacije može proslijediti odboru eh, LIBE. Time Prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Imamo zapravo pauzu do 16 sati, tako da možete protegnuti noge. Hvala vam. Dakle, ponovno počinjemo u 4 e, sata, u 16 sati. Hvala vam, dragi kolege. E, nastavljamo sa sljedećom točkom. A to je točka broj 9. Riječ je o izvješću komisiji o zajedničkoj reviziji provedbe sporazuma o programu praćenja financiranja terorizma TFTP-a između Europske unije i SAD-a. Čuti ćemo izlaganje Lorana Mušela, on je direktor za unutarnju sigurnost glavne uprave HUM Europske komisije. Znate da je program osmišljen od strane Ministarstva financija SAD-a e, malo nakon napada 11. rujna. I tada su se prvi puta izdali e, obvezujući, e, tada su prvi put doneseni obvezujući propisi za financijske poruku za servere. To se koristilo u borbi protiv financiranja terorizma. Do kraja 2009. pružatelj SWIFT je skladištio sve relevantne financijske poruke na dva identična servera koji su bili smješteni u Europi i u SAD-u. 1. siječnja 2010. pružatelj usluga je e, osmislio novu infrastrukturu koji se, koja se sastoji u dvije, e, dva područja obrade. Prva se nalazi u SAD-u, a druga u Europskoj uniji. Kako bi se zajamčila, e, zajamčio kontinuitet tftp u tim novim uvjetima, Smatra se e, da je potrebno sklopiti sporazum između Europske unije i SAD-a. Prvotna verzija sporazuma nije dobila e, suglasnost Europskog parlamenta i e, revidirana verzija je ispregovirana u ljeto 2010. Europski parlament je dao svoju suglasnost 8. srpnja 2010. i stupio je na snagu 1. kolovoza 2010. A sada dajemo dobrodošlicu gospodinu Mušelu. I on će, e, sada će održati izlaganje, a nakon toga ćete imati pravo odgovarati na pitanja zastupnika. Izvolite, imate riječ. Um, Hvala. Uvaženi zastupnici, čast mi je uzeti riječ pred odborom LIBE. Dopustite mi da prikažem ishod revizije TFTP-a, odnosno programa pa-, praćenja financiranja terorizma. No, prije toga znam da su neki zastupnici u odboru LIBE dobro upoznati sa sporazumom i vidim ih ovdje u prostoriji, no, ipak e, ću nekoliko riječi reći o samom sporazumu i kako on funkcionira prije nego što prijeđem na reviziju. TFTP znači program praćenja financiranja terorizma i riječ je o programu koji financira Ministarstvo financija SAD-a. Cilj je pratiti financijske transakcije terorista u čitavom svijetu. Sporazum o TFTP-u između Europske unije i SAD-a određuje uvjete i zaštitne mehanizme za prijenos određenih financijskih podataka u SAD. Sporazum o TFTP-u također omogućuje Europskoj uniji i njenim zemljama članicama da izvuku koristi iz tog sporazuma zahtijevajući pretrage financijskih podataka kada postoji osnovana sumnja u terorističke aktivnosti. Sporazum o TFTP-u funkcionira na sljedeći način. SAD šalje zahtjev i to uglavnom svakoga mjeseca o svim financijskim izvješćima određene vrste, svim zemljama koje imaju bitne E, implikacije u vezi s terorizmom. Nakon što Europol ovjeri zahtjev, zaduženo tijelo prenosi te poruke o prijenosu financijskih sredstava bazama podataka u SAD-u, no njima Ministarstvo financija ne može pristupiti nego jedino individualno i ako postoji veza s terorizmom. Dakle, američki analitičari mogu pristupiti tim informacijama jedino ako baze podataka pretražuju individualno, odnosno u vezi sa osobom ili e, pravnom osobom koja ima veze sa terorizmom ili sa financiranjem istoga. Imamo takve odredbe u svim sporazumima o kojima pregovaramo. Imamo osobe koje su zadužene za prosjeđivanje tih informacija unutar komisije koje prate svaku pretragu i paze je li to dobro potkrijepljeno povezanošću sa terorizmom i financijskim istragama. Dakle, imamo e, predstavnike u Ministarstvu financija možemo uživo pratiti putem interneta te pretrage i možemo blokirati svaku pretragu za koju smatramo da nije povezana s terorizmom ili da ne postoji dovoljno dokaza da postoji ta veza s terorizmom. Sporazum o TFTP-u uključuje niz uvjeta koji se tiču zadržavanja podataka, sigurnosti podataka, zahtjeva za pristupom ili ratifikacije. To nam omogućuje da zajamčimo da osobni financijski podaci europskih državljana se obrađuju legalno i na razmjeran način. Kako je sadašnje stanje? To je bila peta zajednička revizija od kako je sporazum stupio na snagu 2010. godine, kao što je predsjedateljica spomenula, i ona obuhvaća razdoblje od 35 mjeseci od 1.1.2016. do 30.11.2011. godine. Revizija TPA je poduzeta u Hagu prvi puta 15. siječnja u sjedištu Europola kako bi se provjerilo obavljali Europol eh, svoj posao u skladu sa sporazumom i 31.1. i 12.2 u Ministarstvu financija u Washingtonu. Reviziju provode zajednički vlasti Europske unije i SAD-a, no izvješće o reviziji je izvješće komisije. Ja sam predvodio radnu skupinu kao ravnatelj zadužen za sigurnost, a pratio me ovdje prisutni kolega i još sam bio u pratnji predstavnika tijela ženih za zaštitu podataka zemalja članica. Koji je bio zaključak revizije? U izvješću stoji da je radna skupina za reviziju zadovoljna provedbom sporazuma, uključujući i zaštitne mjere i protokole. Procijenjen je prijenos podataka temeljem vrijednosti tih podataka u smislu borbe protiv terorizma i financiranja istoga. Jasno je da TFTP pruža pravovremene, točne i pouzdane informacije o aktivnostima koje su vezane za planiranje terorističkih akata i financiranje istih, i također pomože u identificiranju i praćenju terorista u svim mrežama diljem svijeta. Izvješće navodi niz primjera, kao što ćete vidjeti, koji prikazuju vrijednost FTP-a u naporima u borbi protiv terorizma na međunarodnoj razini. TFTP je se pokazao vrlo korisnim u istragama u vezi sa terorističkim napadima na europskom teritoriju. Ovdje govorimo o tragovima o kojima je riječ o posebnim financijskim transakcijama koje su prepoznate odgovarajućim prekragama temeljem TFTP-a koje su bile potrebne radi istraga. Evo samo ću jedan e, primjer e, takvih e, pretraga. 17. kolovo za 2017. godine, prije dvije godine dakle, jedan kombi se našao na ulicama Barcelone, na glavnoj ulici La Rambli i zabio se u pješake i bicikliste. Nekoliko sati kasnije e, jedno vozilo je pregazilo pješake u Cambridgeu i mm, ozlijeđeno je petero pješaka. Dakle, Španjolska je postala hitan zahtjev temeljem TFTP-a Europolu na koji je odgovoreno unutar dva sata. I temeljem toga prepoznali smo 24 traga i e, koji su ukazali na moguće teroriste uključene u napad i šesto tih dragova e, su postali temeljem e, za izdavanje sudskih naloga u Španjolskoj. Evo, to je samo jedan primjer. Ali kada prijeđemo na statističke podatke vidimo da je sporazum o TFTP-u se pokazao još vrijednijim e, i prije i tijekom istraga i to zbog broja terorističkih napada koji su nažalost provedeni u Europi. Ali ako pogledamo brojke, imali smo dva zahtjeva zemalja članica i Europala u razdoblju obuhvaćenom revizijom za razliku od 192 takva zahtjeva u prethodnom razdoblju, a sad ih je bilo 402. I zahvaljujući tome došli smo do 82 tisuće tragova, za razliku od Interpola koji je došao do 11 tisuća takvih tragova u prethodnom e, revizijskom razdoblju. Dakle, vidimo da je e, Europol imao daleko više tragova u istom razdoblju. Kada je riječ o glavnim nalazima, podaci se prebacuju i obrađuju samo u slopu borbe protiv terorizma i prijenos podataka u te svrhe odvija se na zahtjev SAD-a, Europola, odnosno Europol e, razmatra je li zahtjev dovoljno ograničen kako bi se ograničila količina prenesenih podataka i također e, traži obrazloženje za takve podatke. Podaci koji se traže temeljem TFTP-a mogu se obraditi jedino utoliko ukoliko su potvrđeni odgovarajućom istragom. Također se e, prekomorski prati svaka pretraga baze podataka TFTP-a kako bi se pokazalo da je to doista povezano sa istragom u vezi sa terorizmom ili financiranjem terorizma. Ovi e, nadzorni mehanizmi, dakle, dobro funkcioniraju i nadzor je također vrlo učinkovit e, i osigurava da se obrada podataka obavlja temeljem uvjeta koji su navedeni u sporazumu. Kada je riječ o zadržavanju podataka, izvješće potvrđuje da svi podaci koji nisu proizišli iz e, pretraga se brišu najkasnije pet godina nakon zaprimanja u skladu sa uvjetima iz sporazuma. No, izvješće je skrenulo pažnju na jedan incident koji je doveo do zadržavanja podataka i van tog roka od pet godina. Naime, američke vlasti su nas e, izvijestile o, o tom e, incidentu prije i tijekom zajedničke revizije koja je održana u Washingtonu, ali znamo da podacima se nije pristupalo, dakle oni su se nalazili na e, hardveru, ali njima se nije pristupalo, riječ je bila o ljudskoj grešci koja je kasnije ispravljena. To su potvrdili neovisni revizori a to je da se ti podaci nikad nisu obrađivali i da su vremenu izbrisani. Kada je riječ o potencijalu mogućih poboljšanja, izvješće ukazuje na to da američke vlasti bolje vode računa o korisnosti podataka iz prethodnih pretraga. Primjerice, ako evaluacija pokaže da podaci iz nekih zemalja ne dovode do dovoljnih tragova, onda se e, zahtjevi e, treba još više ograničavati. <coughs> Osim toga, izvješće pokazuje da američke vlasti trebaju poboljšati svoj mehanizam za utvrđivanje nužnosti zadržavanja podataka koji su pronađeni tijekom konkretnih pretraga. Dakle, jednom kada se Mm, podaci pretraže, onda se oni izvlače iz baze podataka, ali mi smatramo da se ti podaci trebaju revidirati i izbrisati kada više nisu od koristi u konkretnim predmetima. Da budem iskren, moram reći da Ministarstvo financija ne raspolaže dobrim informacijama o tome da je istraga završena. Dakle, ako imamo neke podatke koji su prebačene španjolskim vlastima, e, Ministarstvo financija se ne izvještava o tome kada je istraga zaključena i kada se podaci mogu izbrisati i to je nešto što treba poboljšati. Prema izvješću, zemlje članice bi trebale davati povratna izvješća o podacima koje dobivaju od američkih vlasti u cilju daljnjeg poboljšanja kvalitete i kvantitete informacija koje se razmjenjuju i trebaju također brisati podatke povučene iz baze podataka. Dakle, izvješće ukazuje na moguća poboljšanja u okviru sporazuma, ali također eh, hvali transparentnu suradnju s američkim vlastima i ukazuje na stalno povećanje važnosti sporazuma za borbu protiv terorizma. Namjeravamo provesti sljedeću reviziju 2021. Hvala vam lijepa. I naravno stojim na raspolaganju za sva vaša pitanja. Bien. Muchísimas gracias, señor Odlično, hvala vam gospodine Mušel. Evo sada ćemo imati prvi krug pitanja za koordinatore. Mislim da je gospođa Sipel u ime socijalista zatražila riječ. I polako ćemo zabilježiti sve vas ostale. Gospođo Sipel, izvolite, imate riječ. Sorry, Oprostite, ali mislim da bi koordinator Pučana trebao uzeti prvi riječ. E Mislim da bi koordinator Pučana trebao krenuti. Ja e, ne znam jeste li tražili reč, tajnica nije bila imala e, vaše ime zapisano, ali evo, gospođa Sipal je vrlo ljubazna, toga izvolite. Dobro, hvala, nije baš tako bitno, ali hvala vam. Hvala vam na ovom interesantnom izlaganju i što ste nam objasnili kako TFTP zapravo funkcionira. I da, naravno, slažem se, vrlo je važno dobivati pravovremene informacije o terorizmu. To je ključno za borbu protiv terorizma i za kažnjavanje počinitelja. Spomenuli ste napad u Barceloni, e, dakle zahtjev je poslan Europolu i odgovor je dobiven u roku od dva sata. Je li to standardna, standardni vremenski rok? Dakle, jedno 100, 402 zahtjeva su poslana u periodu za izvještavanje. Jesu li dva sata standardno vrijeme e, koliko je potrebno da se dobiju potrebni odgovori? Pitam, zato što osobno smatram da je bar za europljane ovo vrlo čudan sustav Sjećam se, jednom smo s Europolom razgovarali, e, imali smo prezentaciju o tome kako funkcionira i vidjeli smo da čak i za podatke koji su prisutni u Europskoj uniji, ponekad zemlja članica mora to zatražiti preko Europola, Europol od Amerikanaca, Amerikanci vade podatke, šalju ih Europolu i onda Europol to šalje zemljama članicama. Pa ja sam siguran da u 21. stoljeću to baš i nije najučinkovitiji način prikupljanja jako važnih informacija u izveštaju kojeg smo pripremali u odboru za terorizam. Tražili smo da se uspostavi i TFTP za Evropsku uniju. Možda da postavim pitanje da li komisija sada planira zakonodavni prijedlog, novi zakonodavni prijedlog na tu temu. I postoje li neke od stvari koje ste naučili iz revizije ovog TFTP-a sa SAD-om, pa da se onda to bolje primijeni u Europi. Hvala vam gospodine Lenars, a gospođo Sipel izvolite. Hvala. Neću se sada vraćati na cijelu raspravu o TFTP-u, nego ću se nastojati usredotočiti na četiri pitanja. Prvo pitanje je, u sporazumu je ključno da dva predstavnika e, tijela nadležnih za zaštitu podataka moraju biti dijelom revizije. Da se to dogodilo, no pronašla sam objašnjenje da ti stručnjaci sudjeluju u reviziji kao stručnjaci za komisiju, a ne u e, ostalim njihovim profesionalnim dužnostima. Što to zapravo znači? Da li to znači da onda ne mogu govoriti o svojim stajalištima, već da sve mora iskomunicirati komisija. Drugo pitanje se odnosi na e, u jednim od radnih dokumenata sam pronašla objašnjenje. E, uloga nadzornika ispada da nije dobila sva potrebna e, dopuštenja. E, dakle, da li smatrate da je mehanizam nadzora dobro funkcionirao za vrijeme cijelog razdoblja revizije? Treća stvar se odnosi na preporuke komisije. Komisija je predložila da Ministarstvo financija prilikom evaluacije e, članka 4 e, procijeni zemljopisne zemljopisna područja koja najviše i najmanje odgovaraju na pretrage kako bi se suzila pretraga i kako bi se smanjila količina podataka od pružatelja podataka. Dakle, nakon devet godina je li istina da se prikuplja previše podataka i komisija stvarno još uvijek mora e, preporučivati da se to učini na ciljani način, a to je zatraženo već u samom sporazumu. E, još jedno pitanje se odnosi na izvučene podatke. Komisija predlaže da bi ministarstvo trebalo analizirati mehanizam o potrebi zadržavanja izvučenih podataka kako bi se osiguralo da se ti podaci čuvaju samo onoliko koliko je potrebno za provedbu istrage za koju su zatraženi. Možete li komentirati onda da članak 6.7 sporazuma ne dozvoljava SAD-u da zadrži podatke o pojedinim slučajevima, ali SAD to nakon 9 godina i dalje čini. Hvala gospođo Sipel u ime Renew Europe, Sophie Intveld. Hvala vam. Neki od nas već dulje rade na ovom dokumentu, stoga ga jako dobro poznajemo. Vi isto tako dobro znate naše kritike koje se nisu baš promijenile u proteklih devet godina. Ključno pitanje ovdje je da, evo, izgleda do danas <clears throat> se koriste i jedni i drugi podaci, a to je nezakonito. Stvarno me čudi da komisija tvrdi da je zadovoljna sa ovim sporazumom i da se sporazum dobro provodi, ali onda imate čitav niz preporuka o itekako značajnim temama. Stoga ne razumijem kako možete biti baš zadovoljni. Birgit Cipel je rekla, znate da zahtjevi nisu previše, nisu dovoljno ograničeni E, pa oni bi znali reći imali smo samo jedan zahtjev mjesečno, da, ali jednom mjesečno bi zatražili sve podatke. Tako da, očito je da se postavljaju pitanja i o potrebi da se zadržavaju izvučeni podaci. Tako da to znači da nakon devet godina od potpisivanja, to jest od provedbe sporazuma, da to još uvijek, taj sporazum još uvijek nije u skladu sa europskim pravilima. Zatim ste spomenuli, ako sam dobro razumjela, da se blokiraju određene pretrage, Možete li nam reći koliko se to često dogodilo? Zatim ste spomenuli da mm, američka vlada sada bolje um, razmjenjuje podatke, to je bolje nego na početku jer tada nismo dobivali ništa. Dakle, jesmo li sada zadovoljni i da li vlasti SAD-a um, razmjenjuju sve relevantne podatke? I je li nadzor provedbe sporazuma? Da li se to radi samo kroz zajedničku reviziju? ili imamo i zajedničku reviziju e, zajedničkog nadzornog tijela. Ako se više nitko koordinatora ne javlja za pitanje, onda gospodine Mušel možete odgovoriti prije nego što krenemo na sljedeći krug. Izvolite. Hvala vam. E, postavili ste dosta pitanja, pokušat ću odgovoriti na svako pitanje. Što se tiče o standardnom roku za odgovor na europski zahtjev, to je uvijek nekoliko sati, od dva do tri sata, kada je riječ o hitnom slučaju. Recimo kada se dogodi ovakav neki incident. A u normalnoj situaciji od jedan do tri dana. Važno je da Europol ovako radi, zato što se to pokazalo vrlo korisnim i kad zemlje članice traže te podatke od Američkog ministarstva financija. Tako da Europol je zapravo i nekakva vrsta filtera u tom kontekstu. A naravno prijenes podataka u hitnim slučajevima također teče glatko. Što se tiče europskog, europskog TFTP-a, p-a, tu nisam e, u mogućnosti komentirati. Analiza je pokazala da nam tako nešto treba, to je i moje osobno mišljenje, ali vidjet ćemo kako će biti stajalište buduće komisije. I to bih prepustio. To bih prepustio e, sljedećoj komisiji i sljedećem povjereniku da odgovori. Ali tehnički gledano, nema zapravo dodatnog obrazloženja, tehničkog obrazloženja za tako nešto. Što se tiče pitanja gospođe Sipel, Što se tiče sigurnosne provjere i činjenice da osoba e, iz komisije nije, mogla, nije imala sigurnosnu provjeru neko vrijeme i nije mogla pristupiti pretrazi. To je istina, zato što ako želite pratiti pretrage, E, u okviru Ministarstva financija morate imati najvišu razinu sigurnosne provjere u SAD-u, a e, to može potrajati neko vrijeme. E, u trenutku kada te osobe nije bilo, imali smo druge nadzornike, nadglednike koji su vršili nadzor i jednom kad je ta osoba, taj službenik komisije dobio pristup e, pregledane su sve pretrage koje su učinjene dok još nije imao taj, tu sigurnosnu provjeru. I potvrđeno je da su pretrage napravljene u skladu sa pravilima. Tako da, da, istina je nedostajalo je nekoliko mjeseci kad on nije e, fizički bio prisutan, ali se to kasnije moglo provjeriti. Prikuplja se previše podataka. To je naša uloga i o tome smo razgovarali sa Amerikancima da se ta pretraga što više suzi i da bude proporcionalna i zbog toga smo izdali preporuke da oni još e, dalje rade kako bi se smanjila količina prikupljenih podataka. I to je dio naše preporuke. Zatim postoje neke zemlje u kojima e, se možete pitati zašto se te podaci prikupljaju iz Južne Afrike ili na primjer. a zatim kasnije se daju obrazloženja zašto su te zemlje odabrane i na kraju se otkrije da to možda može biti centar za financiranje terorizma i da e, financije idu kroz kanale u tim trećim zemljama. Tako da to je uvijek proces u toku i ne možete reći u ovom trenutku bi to trebala biti ta i ta zemlja. Sve se to mijenja zajedno s prijetnjama i mijenja se svakoga dana zato što teroristi koriste e, različite zemlje i različite mreže za prijenos novca. Stoga i mi moramo biti fleksibilni i prilagođavati se tome. Što se tiče e, prikupljenih podataka, e, izdali smo preporuku da se izbrišu podaci koji kada više nisu potrebni i objasnio sam i poteškoće. Imamo jako puno slučajeva, terorističkih slučajeva, u kojem se izvučeni podaci koriste e, u istrazi. I vrlo često se dogodi da se Ministarstvo financija ne obavijesti da je slučaj zatvoren. Zato zemlje članice moraju poslati povratnu informaciju e, ministarstvu e, da je e, slučaj zaključen i da ti podaci više nisu potrebni za sudski postupak. I to je u skladu sa e, sporazumom. Dakle, tu stoji da se ti izvučeni podaci mogu skladištiti dokle god su potrebni za e, sudski postupak. Što se tiče pitanja Interveld, prijenose se jedni i drugi podaci, ali pretrage se vrše na e, pojedinačnoj bazi. Dakle, vrši se analiza isključivo od slučaja do slučaja. Što se tiče izvučenih podataka, to sam ja mislim e, odgovorio na oba pitanja. E, što se tiče pretraga koje su blokirane, nemamo specifičnih statistika o tome, ali to se dogodi svaki mjesec. Svaki mjesec se nekoliko usluga blokira i onda se vodi rasprava sa analitičarom Ministarstva financija da se vidi zašto je to blokirano i što je pošlo po zlu. Ponekad je pretraga preširoka, obrazloženje da je riječ o istrazi FBI koja je u tijeku, to nije dovoljno. Tako da se iz ministarstva moraju ponovno obratiti nakladniku da objasne što se događa. E to je proces koji se događa, događa se e, nekoliko puta mjesečno, ali nikada tu ne dolazi do kršenja sporazuma. Svaki puta kada je pretraga blokirana, s time se postupa u skladu s procedurama iz sporazuma. Što, a što se tiče EDPS-a. E Oni su sad zaduženi za Europol. Znam da se priprema izvještaj, ne znam točno kada će biti objavljen, ali mislim da dakle, e, taj europski e, nadzornik za zaštitu podataka je taj koji će onda objaviti što je otkriveno. Hvala, gospodine Mošel. A sada ću otvoriti e, priliku da i drugi zastupnici postave pitanje. Šest zastupnika javilo za riječ. Gospodine gospodin Radev je prvi, izvolite. Bogodara, gospođo председател. Уважаеми kolegi. kolegi Hvala vam, gospođo predsjedateljice, dragi kolege. Ja bih htio zahvaliti gospodinu Mušelu što nam je predstavio ovo izvješće. Informacije smo dobili vezano uz to o sporazumu između Europske unije i Sjednih američkih država i tu imamo informacije o procesuiranju i slanju e, podataka o e, financijskim transakcijama što je dosta e, od velike koristi kada se radi o istraživanju terorističkih prijetnji na teritoriju Europske unije. Vi ste rekli da planirate uvesti i zemljopisni kriteriji u evaluaciju različitih tipova financiranja. Možete li reći kako će to funkcionirati? Isto tako tako bih vas htio pitati imamo li dostatne zaštitne mjere, možemo li biti sigurni da procesuiramo e, samo podatke koji se odnose na terorizam i financiranje terorizma. Nadam se da će se i dalje provoditi taj sporazum kako ćemo doista moći zaštititi naše građane. Hvala vam. Hvala, gospođa Bikmont. Hvala vam gospođo predsjedateljice, hvala vam na izlaganju, ispričavam se što kasnim i što sam propustila početak, ali htjela bih prije svega da kažete nešto o preventivnom aspektu to prikupljanje podataka, te prijenos informacija, je li nam to moglo da spriječimo neke terorističke napade na teritoriju Europske unije i koje su statistike vezane uz to, zato što je to navodno isto tako jedan od ciljeva te suradnje, dakle da se što veći broj e, terorističkih napada e, u e, Europsku uniji spriječi. Hvala. Hvala gospodin Karner, ima riječ. Hvala vam, gospođo predsjedateljice, hvala na zanimljivom izlaganu. Ja bih se htio osvrnuti na jedno pitanje koje već postavila moja kolegica Intveld. Ja mislim da se koriste podaci e, skupno i ako postoji neki zahtjev za podacima, svaki mjesec, e, mjesec za redom, onda ne znam kako se s time ograničavaju konkretne prijetnje. I to zasigurno nije ono što je parlament isprva prva e, si zamislio i što je u skladu sa E, presudama o zadržavanju podataka i pokušavao sam svugdje pronaći kako izgleda uh, onaj sustav europskog tftp ako bi trebao zamijeniti taj sustav. Sada smo već devet godina nakon sklapanja ovog sporazuma sa sed om još uvijek nemamo prijedlog kako bi se uspostavio jedan takav europski program. I na kraju e, imamo iz 2010. godine jedno pričanje za tisak gdje se slavilo da će uh, e, zahvaljujućim sporazumom europski građani imati pravo da zatraže ispravak bris ili brisanje podataka o sebi a e, na temelju vašeg izlaganja e, to se zapravo nikad neće dogoditi. Jeste nam objasnili da e, nijedan europski građanin neće znati da su njegovi podaci u međutim podacima koji se prikupljaju u okviru TFTP-a. Dakle, zaključno rečeno, nemoguće je spriječiti pristup, ispraviti ili brisati podatke o sebi i čak devet godina nakon stupanja na snagu nemamo europski TFTP. I zapravo je vijeće reklo ako pet godina nakon stupanja na snagu e, da treba e, uspostaviti jedan europski TFTP, a i dalje nemamo prijedlog o tome, to ne razumijem. Hvala vam, molim vas da se držite predviđenog vremena. Sljedeća govornica, izvolite. Okay, thank you, Madam Chair. Is it you, you uh, May I speak? U redu, hvala vam, gospođo predsjedateljice. Mogu li ja govoriti? Ja ću govoriti malo dulje od jedne minute. Dopustite mi to zato što sam ja trebao govoriti već u prvom krugu koordinatora. Pa ću govoriti malo dulje. Hvala vam lijepa što istražujete ove prakse po pitanju TFTP-a. Moje prvo pitanje tiče se zemljopisnog opsega u smislu članka četvrtog prijenosa, e, skupnog prijenosa podataka. Možete li mi reći koliko se država tiču ti zahtjevi i koliki je broj među njima europskih država? Kao drugo, to je pitanje vezano uz izvučene podatke pod navodnicima, dakle uz podatke do kojih je onda omogućen pristup. Vaše izvješće kaže da nemamo jamstva da se ti podaci zadržavaju samo onoliko koliko je to potrebno dok se dakle treba iskoristiti neke istrage. Postoje sami neki, čak i neki slučajevi gdje su istrage zaključene, a ti podaci se i dalje zadržavaju. Moje pitanje dakle, Imamo li zapravo bilo kakvih pravnih pravila u SAD-u koji zahtijevaju od tijela javnih vlasti da brišu podatke e, u okviru TFTP-a jednom kada se ti podaci više ne trebaju ili kada se slučajevi zaključe ili ne postoje nikakva interna pravila u SAD-u o tome općenito. Postoje li uopće pravila e, E, način na koji se može Ministarstvo financija u SAD-u obvijestiti o tome da je istraga završena, jer ste rekli o tome da nema zapravo takve neke mogućnosti. I možete li nam reći koji je obujam podataka e, koji su izvučeni iz e, tog sustava i koje SAD trenutno pohranjuje. Mene bi zanimalo imate li vi neke statistike o tome. Moje treće pitanje tiče se slučaja jednog pojedinca koji je tražio ispravak svojih podataka i vi ste rekli da se nije provjerilo Imali bilo kakav razlog da vjerujemo da je ta osoba povezana sa terorizmom, što znači da sam ja izrazito zabrinut zbog toga. Hoće li se doista taj instrument eh, koji bi se trebao koristiti u terorijskim slučajevima moći ispraviti tako da samo to istražuje? Jeste li to pogledali i možete li potvrditi da netko doista učinkovito nadgleda radi li se to? I na kraju krajeva, slažem se sa pitanjem gospođe Intveld, kako možete reći da ste zadovoljni s time što se sporazum pravilno primjenjuje kada znamo da postoji toliko mnogo slučajeva, kao što sam spomenuo, gdje to jasno nije slučaj. Oprostite gospodine Breyer, da imala sam krivo ime na papiru, a sada riječ ima gospođa Dali. Hvala vam gospođo predsjedateljice. Ja sam e, novakinja što se tiče ove teme, ali slažem se sa kolegama da je ovo izuzetno problematičan program i u potpunosti se slažem da to naravno znači prijenos skupnih podataka u e, Američkom ministarstvo financija, a činjenica da se onda tome kasnije može pristupiti, a Europol nam je, nas je pokušao uvjeriti da će se to činiti u što užem smislu, pa to zapravo nas ne može baš razuvjeriti, e, uzevši obzir da mnoge od tih mjera nisu pravno vezujuće za SAD i posebice zbog toga što ne postoji nadzor, kao što je i e, gospođa ombudsman rekla u e, istragama koje ona provela i koja je morala zaključiti zato što nije dobila pristup e, informacijama. U tom kontekstu je zamolila od parlamenta da vidi je li prihvatljivo da se možda ispregovara nekakav sporazum sa stranom vladom, a da se takav sporazum sklopi da onda jedan ombudsman ne može raditi svoj posao. To je potpunosti neprihvatljivo. Ona je rekla isto tako da odredbe tehničkog sporazuma nikad nisu e, došle pred oči niti vijeća niti parlamenta. Dakle, mene zanima kada ćemo mi dobiti tehničke odredbe kao parlament je li se u potpunosti provalo zadnje izvješće gospođe Ombudsman? Hoće li sada e, Amerikanci konačno Eh, objaviti eh, sve o tim podacima. Hvala gospođa Kinići. Hvala, želim zahvaliti našem eh, gostu na prikazu sustava TFTP-a. S obzirom da postoji mogućnost praćenja tijeka novca i da se to pokazalo vrlo korisnim e, u zaustavljanju ili u spriječavanju i prevenciji terorističkih napada, imam jedno konkretnije pitanje, odnosno zanima me kada je riječ e, o prikupljanju i čuvanju podataka, do kakvih su podataka došlo e, o prijenosu sredstava. Naime, prema Europskoj e, uniji to je i važan aspekt financiranja terorizma u različitim e, njegovim oblicima. Dakle, mene zanima na koje ste poteškoće naišli kada je riječ o prikupljanju i čuvanju podataka u odnosu na sprječavanje terorizma, ali s posebnim naglaskom na ovom sustavu prijenosa novčanih sredstava. Hvala. Hvala i komisija ima sada tri minute da odgovori. Molim vas budite što kraći te odgovorite na sva pitanja. Well, thank you, Chair. Uh, I apologize in advance because in three minutes I cannot Hvala. E, ispričavam se zato što u tri minute ne mogu detaljno govoriti na sva pitanja kolege. A bilo je mnogo detaljnih pitanja. Gospodine Radev, imamo li dovoljna jamstva? Vjerujem li to? Da, vjerujem. A to se tiče i pitanja gospođe Dali o nedostatku kontrole. Mislim da bismo trebali biti ponosni, vi kao Europski parlament, posebice što se tiče sporazuma o TFTP-u, zbog toga što ste Uh, uspjeli postići. Da vas podsjetim, uh, prvi sporazum SWIFT, uh, takozvani SWIFT sporazum ste odbili. I zatim je komisija morala ponovno ispregovarati taj sporazum. A onda zbog vašeg pritiska smo dodali nadglednike u sporazum. I po prvi put u povijesti imamo službenike komisije u Ministarstvu financija u Americi koji nadziru svaki zahtjev e, za, podacima. To nije bilo u e, sporazumu kojeg ste prije toga odbacili. Što se tiče e, kontrolnih mjera, mi provjeravamo tu poveznicu sa terorizmom u svakom pojedinačnom zahtjevu, što je velika razlika vezano za ono što je bilo u prethodnom sporazumu. I trebamo priznati da smo to napravili zahvaljujući e, vašem radu. Dakle, nemamo sada e, sami sebi uh, usta i reći da nemamo dovoljno kontrolnih mjera. Vi ste upravo ti koji ste doveli do tih dodatnih kontrolnih mjera. Gospođi Brikmo, da, imamo vrlo jasne primjere da su podaci da su teroristički napadi e, spriječeni. Zapravo ono što se dogodilo. U mnogim slučajevima dogodi se jedan teroristički čin i zatim TFTP onda proširi svoju mrežu, što znači da smo tako mogli spriječiti čitav niz osoba koji su bili e, sastavni dio terorističkih mreža, što znači da nam to pomože napraviti te poveznice među ljudima što policijske snage nužno ne, ne uspiju napraviti. Stoga da, s time smo uspjeli spriječiti e, neke terorističke napade na europskom teritoriju. Zatim, E, skupni podaci. Da, imamo prijenos e, skupnih podataka od pružatelja usluga ka američkim državama. To sada kontrolira Europol. Ali zatim Ministarstvo financija ne pristupa tim podacima, samo su individualne pretrage dopuštene nad tim podacima. Što se tiče europskog TFTP-a, samo ću opet ponoviti ono što sam malo prije rekao. Mislim, zapravo nemam ništa novoga za dodati. Koliko se to tiče država sve skupa, to su klasificirani podaci. Mi smo u aneksu napisali e, nekoliko primjera, ali mi smo izvršili procjenu, uključujući i dva službenika za zaštitu podataka, da se to čini na na način, da sada moramo samo napraviti još jedan dodatni korak da poboljšamo sustav. I stoga, što se tiče toga smo zadovoljni ili ne, pa da, sve u svemu i jesmo zadovoljni sporazumom. E, sporazum je pružio mnogo dodatne vrijednosti e, u borbi protiv terorizma u Europi, više nego u proteklom razdoblju. E, isto tako iz godine u godine raste vrijednost sporazuma, kao što sam i rekao, zato što imamo nažalost i sve više terorističkih napada i terorističkih prijetnji u Europi. No, sve u svemu smo dakle zadovoljni, iako ipak vidimo da postoji još određen manevarski prostor za poboljšanje e, s naše strane i sa strane SAD-a, poput izvučenih podataka. U Sjedinjenim država ne postoji nikakav zakon koji obvezuje Američko ministarstvo financija da obriše takve podatke, ne postoji niti zakon tamo koji tijela provedbe zakona e, može natjerati da se ti podaci vraćaju u SAD, niti ne postoji zakon u Europi e, koji može e, natjerati Ministarstvo financija da e, vrati ponovno te podatke kada se istraga zaključi. To je što imamo razmotriti. Zadnja točka, gospođe Kinići. Koje su poteškoće s kojima smo suočeni? Pa mislim da je jedna od poteškoća ta da teroristi sada znaju za program TFTP-a, što znači da su oprezni, no i dalje griješe. I stoga je taj sporazum i dalje dodatna vrijednost. Ali najnaprednije tržiške organizacije sada koriste kriptovalute kako bi izbjegli taj sustav. Koriste Havalu, što je sustav da se e, na drugačiji način može prenijeti novac, što znači da postoje e, te vrste financiranja turizma koje ovaj program ne uspije e, pokriti. E, ali, naravno da je ovaj e, sustav dalje koristan zato što mi s njima otežavamo život terorista i njihov pristup novcu. Hvala. Bien, gracias, señor Y con esto terminamos este punto del orden del Hvala vam lijepa gospodine Mušel. Na ćemo zaključiti ovu točku na dnevnom redu i preći ćemo na sljedeću točku koja je zadnja. Radi se o komunikaciji Komisije Europskom parlamentu i vijeću, o smjernicama o uredbi o okviru za slobodan protok neosobnih podataka u Europskoj uniji. Imamo dakle uredbu 2018.07. Tu imamo kvir vezano uz protok neosobnih podataka koji su pod europskim zakonodavstvom eh, o zaštiti podataka eh, pod engleskom kraticom GDPR. Eh, komisija je u svibnju 2019. godine izdala te smjernice i tu se dosta toga razjašnjava. Primjerice što su to neosobni podaci, miješani setovi podataka i tako dalje. Zato ću predati riječ komisiji. Gospodin česta nije ovdje konkretno, on je iz glavne uprave Connect. Imate riječ sada na e, maksimalno 15 minuta, izvolite. Good um, Dobar dan, dame i gospodo. Hvala vam lijepa, gospođo predsjedateljice, na ovom uvodu. I hvala Europskom parlamentu što ste nas e, pozvali ovdje da vam predstavimo smjernice o tome kako e, postići slobodan protok neosobnih podataka e, iz ove uredbe i dakle opću uredbu o zaštiti podataka. Tu imamo nove tehnologije, nove poslovne modele, imamo rješenja za pametne gradove, naprednu robotiku, e, automobilska industrija. Svima njima je potrebna razmjena podataka između dakle poduzeća unutar privatnog sektora. Podaci moraju slobodno kolati diljem EU te nam je potrebna snažna zaštita podataka. A isto istodobno se moramo pobinuti da smo mi ti koji štitimo osobne podatke ljudi i njihovu privatnost. Vrlo je važno da ljudi imaju povjerenje um, u taj postupak um, procesiranja njihovih podataka bilo gdje u Europskoj uniji. Istodobno želimo i da poduzeća osjećaju pravnu sigurnost i da znaju kojih se pravila trebaju pridržavati. I upravo iz tih razloga je Europski parlament tijekom pregovora o prijedlogu komisije o slobodnom protoku neosobnih podataka zatražio da komisija objavi smjernice o toj interakciji između ta dva komada zakonodavstva, te dvije uredbe. Uh, uh, Kao što vjerojatno znate, slobodan protok neosobnih podataka i uredba s njim u vezi počela se primjenjivati 28. svibnja ove godine. I s tom uredbom pokušavamo stvoriti pravnu sigurnost uh, za poduzeća vezano uz procesiranje vlastitih podataka, dakle poslovnih podataka koji su dakle neosobni podaci gdje god žele na teritoriju Europske unije kako bismo podigli razinu povjerenja u te usluge procesiranja podataka i kako e, bismo izbjegli neke e, prakse, e, negativne prakse koje smo na tržištu identificirali. Članak 8. u toj uredbi govori da do 29. svibnja 2019. E, Europska komisija mora objaviti smjernice o tome kakva je interakcija između ove uredbe i e, opće uredbe o zaštiti podataka. Posebice što se tiče miješanih setova podataka koji su dakle sastavljeni kako od osobnih tako i neosobnih podataka što je uobičajeno ono što i poduzeća koriste u unije. Dakle, imat će baze podataka koje sadrže najčešće obje vrste podataka. Što se tiče smjernica, e, mogu vam reći da smo ih e, izradili u jako bliskoj suradnji od samog početka e, naše izrade u glavnoj upravi za pravosuđe sa dakle EDPS-om, Europskim nadzornikom za zaštitu podataka koji su nam pružili izuzetno koristan feedback kako bismo dobro izradili taj dokument sa smjernicama. Koja je ciljna skupina za te smjernice? Pa to su prije svega poduzeća. Želimo pomoći poduzećima, potaknuti ih da iskoriste e, ono što im opća uredba o zaštiti podataka i uredba o slobodnom protoku neosobnih podataka može pružiti. E, tu pružamo dakle, izrazito potrebnu pravnu sigurnost eh, kako poduzećima, tako i opsim građanima. I stoga u tim smjernicama pokušavamo se osvrnuti upravo na te aspekte, dakle objašnjavamo još jednom te različite koncepte osobnih i neosobnih podataka, načelo slobodnog protoka eh, obih kategorija podataka u EU, zatim eh, zabranu lokalizacije podataka, to sadrže obje uredbe, te e, onaj koncept prijenosivosti podataka što se tiče slobodnog protoka i e, onog pristupa e, za autonomnu regulaciju tržišta što smo usvojili. Najčešće će podaci biti dakle miješani, sadržavat će kako osobne tako i neosobne podatke. I stoga u ovoj uredbi kažemo vrlo jasno na početku da e, se ona odnosi samo na neosobne podatke kako se ne bi preklapala sa općom uredbom o zaštiti podataka i kako bi e, bilo što što se sastoji u ovoj uredbi e, nešto što neće dakle na nikoj način ograničavati primjenu opće uredbe o zaštiti podataka. Htjeli smo izveći da postoji bilo kakvo preklapanje, bilo kakav rizik, loše interakcije između ta dva komada zakonodavstva i da se one dobro nadopunjuju. No, unatoč tome, evo u smjernicama govorimo nešto malo detaljnije o tome kako da se u praksi koriste te dvije uredbe i e, koja se pravila trebaju slijediti. E, prije svega, u smjernicama govorimo o tome da moramo pružiti jamstva da e, pravila e, zaštite podataka poduzeća ne mogu umanjiti ili ograničiti, već da se dakle, uloga tih dvije uredbi treba osnažiti. Da objasnim sada kako izgleda ta interakcija što se tiče slobodnog protoka osobnih podataka i uredbe GDPR. Evo, primjerice, jedan aspekt toga vidimo da poduzeća često zapravo ne znaju za to, dakle da opća uredba zaštite podataka da se ona odnosi na slobodan protok osobnih podataka. Kada smo se konzultirali s poduzećima smo primijetili da ona vrlo često ne znaju za taj aspekt. Stoga je vrlo dobro da u smjernicama podsjećamo na tu činjenicu da e, budući da je opća uredba o zaštiti podataka jedan komad e, zakonodavstva kojim se želimo harmonizirati to i da želimo imati jednaku zaštitu osobnih podataka u EU, da je onda upravo tako postignut taj slobodan protok osobnih podataka u EU. Još jedan važan aspekt e, kojeg smo pokušali naglasiti u smjernicama je zabrana, zabrana e, zahtjeva za lokalizacijom podataka. To je možda nešto što se više odnosi na države članice. I zapravo sada e, surađujemo izbliza sa državama članicama kako bismo vidjeli koje su još te prepreke za slobodan protok podacima u EU da ih potaknemo da e, provedu potrebne reforme na nacionalnoj razini kako bi se e, taj zahtjev za lokalizacijom podataka uklonio. Kao što, što se možda sjetite, kada je komisija predstavila e, ovaj komad uredbe za slobodan protok neosobnih podataka, imali smo mnogo rasprava o definicijama, posebice o toj definiciji neosobnih podataka. pristup kojeg smo mi usvojili u toj uredbi kada se radi o definiciji neosobnih podataka kao svega onoga što nisu dakle osobni podaci je takav da omogućavamo što veću razinu fleksibilnosti ali isto tako jamčimo da ono što stoji u uredbama e, da će se moći primjenjivati u budućnosti i da će moći poduzeća lako primijeniti. Evo jedan primjer toga, jer je to možda pomalo abstraktnije. Primjerice, ako dođe do razvoja u tehnologijama do umjetne inteligencije, ako onda možemo deanomizirati podatke koje trenutno smatramo anomiziranim podacima i stoga ne osobnim podacima, pa onda ta kategorija podataka koja odjednom nije, nisu više anonimizirani, da onda odmah automatski spadaju pod e, opću uredbu zaštite podataka. Ja mislim da je to jedna velika prednost tog pristupa kojeg smo zauzeli u toj uredbi, da postoji dakle ta neprekidna e, kontinuacija prebacivanja podataka iz jedne u drugu kategoriju, dok istodobno pružamo jamstva svim podacima koji koriste neosobne podatke, podatke primjerice vezano uz robotiku i tako dalje, da znaju e, da, dakle, kako mogu baratati tim vrstama podataka. Što sam još htio istaknuti? Da, imamo i druge kategorije podataka o kojima govorimo o smjernicama. Primjerice, pseudonomizirani podaci, kada primjerice imate ankete gdje prikupljate osobne podatke e, ljudi, ali onda te osobne podatke zamijenite sa nekim simbolima ili brojevima kako biste imali taj podsjednik na te podatke, ali bez tih osobnih podataka, a opet vam je potrebno moći reidentificirati te osobe. Tu se onda to i dalje smatra osobnim podacima. Pseudomizirani podaci, e, otežavaju identifikaciju pojedinačne osobe, ali to je i dalje moguće ako se koriste dodatne informacije, to jest ako se primjerice vrši korelacija između dva seta podataka i moguće je dalje identificirati osobe. Tu u smjernicama mi objašnjavamo sve to da se to dakle i dalje smatra e, osobnim podacima i da stoga to spada u opću uredbu zaštiti podataka. Ono što sam htio reći i što smo doista objasnili u smjernicama je da više nemamo nikakvih sivih e, zona zahvaljujući tom pristupu kojeg smo zauzeli što se tiče definicije ne osobnih podataka i definicije osobnih podataka iz e, GDPR-a. Opet, e, definicija ne osobnih podataka nam omogućuje da imamo nešto što ćemo onda moći lako primjenjivati i nastaviti primjenjivati u budućnosti. Nekoliko e, riječi o neosobnim podacima. To su podaci koji se ne tiču neke identificirane osobe ili osobe koje se može identificirati ili su to podaci koji su isprva bili osobni podaci, ali su onda kasnije anomizirani anonimizirani. Mogu vam dati neke primjere takvih e, podataka, e, primjerice vremenski uvjeti, industrijski strojevi, e, podaci o održavanju, visokofrekventni podaci, podaci o visokofrekventnoj financijskoj trgovini ili podaci koji su agregirani u tom smislu da se više ne mogu povezati sa pojedincima.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 Jasno razlikovanje osobnih i neosobnih podataka je kad kad teško postići i često ovisi o kontekstu i vrlo često zbog toga imamo i te miješane pakete podataka. Dakle, neki podaci se možda čine neosobnima, ali kada se e, okupe sa drugim e, važnim informacijama, onda se ipak može identificirati o kojoj se osobi radi. Miješani paketi podataka čine većinu e, podataka s kojima se trenutno poduzeća bave u e, toj ekonomiji podataka. Samo nekoliko primjera. Primjerice, e, porezni zapisi poduzeća, to su više manje ne osobni podaci, ali na kraju samog dokumenta, na kraju njihovog računa vidjet ćete koji je financijski službenik e, potpisao da su ti, da su, ti zapisi ispravni i što ga je to onda opet osobni podatak. Zatim različiti paketi podataka od strane banaka ili financijskih institucija su slični tome kada sadrže podatke o klijentima eh, ili eh, nešto drugo što se može onda povezati sa nekom individualnom osobom. Mnogo je pitanja postavljeno o toj definiciji intrinzično povezanih podataka. To je nešto što je novost u ovoj uredbi i doista ne postoji nikakva pravna definicija toga što znači intenzično povezani podaci. E, mi u smjernicama pokušavamo objasniti taj koncept. Može doći do situacije gdje jedan paket podataka sadrži kako osobne, tako i neosobne podatke. Kada se ta dva dijela razdvoje, zapravo ta dva dijela zapravo nije tehnički moguće razdvojiti zbog e, o tehnoloških alata koje poduzeće koristi ili bi to bilo izuzetno skupo za to poduzeće da dakle se ručno pokušavaju e, podijeliti jedni i drugi podaci u tom paketu. To je evo jedna vrsta primjera kojeg vam možemo pružiti za taj koncept e, podataka koje je nemoguće razmrsiti. Vrlo je važno za poduzeća da shvate da nisu ni pošto obvezani razdvojiti različite kategorije podataka. Ta dva komada zakonodavstva pružaju jamstva poduzećima da i dalje mogu koristiti miješane pakete podataka, naravno ako rade u skladu sa tim dvijema uredbama, prije svega sa, onom, sa onim dijelom e, uredbe o zaštiti podataka. To je e, to snažno načelo interakcije o kojem govorimo u smjernicama. Dakle, e, uredba za slobodan protok neosobnih podataka čini se, tiče se onog dijela neosobnih podataka, miješanih paketa podataka, i to ne prejudicira ništa vezano uz opću uredbu zaštiti podataka koja se odnosi pak na osobne podatke. A kada je to e, nerazmrsivo, onda se e, opću uredbu zaštiti podataka odnosi na cijeli paket podataka. To je doista vrlo važan sasvim e, sastavni dio smjernica. I na kraju ono o čemu želim govoriti je pitanje prenosivosti kao što je prikazano u smjernicama. Mi smo objasnili različite pojmove i poimanja prenosivosti jer postoje razlike između GDPR-a i drugih primjena. U 20. članku GDPR-a postoji pravo osoba da dobiju podatke koje su dali nadzorniku podataka ili da prenesu podatke drugom pružatelju usluga. Uredba o slobodnom protoku neosobnih podataka ne sadrži nikakvu odredbu o prenosivosti podataka. Dakle, ova potanja direktiva e, smatra da će se to samo urediti i predlaže da komisija olakša razradu jednog kodeksa ponašanja za prenošenje podataka između različitih e, e, ponuđača usluga, recimo ponuđača usluga klauda. Komisija je to prihvatila i sada imamo radnu skupinu koja se sastoji od 200 poslovnih organizacija, dakle i ponuđača usluga, računalnog oblaka, ali isto tako i korisnika i industrije, jer je to parlament zahtijevao upravo da se uključuju to i korisnici računalnih usluga, oblaka ili kauda. Dakle, imamo aktere iz e, cijelog e, poslovnog svijeta Europske unije koji unose zahtjeve u taj kodeks u smislu prenosivosti podataka između različitih pružatelja usluga. Evo, mislim da bih s time mogao završiti. Hvala vam na pažnji i doista se nadamo da će ove upute za korisnike biti korisne poduzećima. Mi promičemo taj e, priručnik e, u poslovnoj zajednici kako bismo poduzetnicima objasnili kako mogu imati koristi od GDPR-a i e, direktive o osobnom protoku neosobnih podataka. To su dva akta koja određuje europski prostor podataka i to može donijeti velike koristi europskim poduzećima. Hvala vam gospodine Častanen. Prije nego što dam riječ zastupnicima koji su se javili za riječ. E, imam ja jednu stvar za reći. E, da, pozorno sam vas slušala. E, nalazimo se u 21. stoljeću. Klimatska paradigma se promijenila, ali paradigma ljudskih prava i temeljnih prava se nije promijenila. I zbog toga je jako važna prenosivost ljudskih prava. Svaki puta kada čujem, čujem riječ auto nametanja, i e, kodeks dobre prakse, tresem se. I kada čujem e, o hibridnim podacima, također se počnem tresti. Stoga me jako zanima sve što se ima za pročitati o ovoj temi, jer do sada nisam imala vremena ali moram vam priznati da me niste baš umirili. To možda nije vaša krivica, vjerojatno je moja, ali dobro. Dat ću sada riječ gospođi Sipel i nakon toga gospodinu e, Brejeru. Izvolite. Hvala. Već je kasno tako da ću govoriti njemački jer mi je to lakše. raspravu o ovim smjernicama, te smjernice imamo tek od svibnja ove godine, sam intenzivno pratila. A kada bih trebala svijesti izlaganje komisije na jednu stvar ili barem na ono što se krije za toga, onda možemo reći da postoje različite vrste podataka, ali čak i kada postoji sumnja da bi moglo E, se odnositi na osobne podatke, da bi se onda trebali svi pridržavati pravila iz opće uredbe o zaštiti podataka. Mogli bismo zapravo reći da se onda uvijek treba pridržavati e, te odredbe, da malo tako to pretjerano izrazim. Postavili se pitanje, ali događa li se to uopće? Događa se li se i da poduzeća kažu pa ne, pa to uopće nisu osobni podaci, ne moram se toga pridržavati. I u tom smislu bih se složila sa predsjedateljicom da bismo trebali imati jasnija pravila, a ne samo možda smjernica. To bi možda bilo bolje da znamo bolje razlikovati to kada se ovo tiče osobnih podataka. Inače, to pitanje uvijek e, dovodi do danih rasprava. Na kraju rasprave predsjednik komisije rekao da ćemo sada pratiti što se događa, jer kada pogledam kako je praksa već kod donošenja zakonodavstva, dakle nakon stupanja na snagu nekog zakona dosta dugo treba dok e, države članice to konačno ne provedu kod sebe i stoga pretpostavljam da će slično se dogoditi i s ovim smjernicama. Ali bilo bi mi drago i tu se također pridružujem onome što je rekla predsjedateljica kada bismo barem e, najkasnije početkom iduće godine dobili priliku da se bavimo e, temeljnom uredbom i smjernicama i da onda možda to malo sve još i e, opremimo dodatnim podacima da vidimo je li doista primjena u redu ili imamo još neke dodatne podatke. Hvala vam, gospođo Sipel. A sada riječ ima gospodin Brajer, izvolite. Hvala predsjedateljice i hvala na izlaganju. Imam dva pitanja. Prvo se tiče agregacije podataka kako bi se anonimizirali. Postoji li neki prag u smjernicama o tome koliko se paketa podataka mora anonimizirati kako bi se doista postigla anonimnost? Dakle, u jednom domaćinstvu, koliko domaćinstava bi trebalo agregirati kako bismo smatrali te podatke anonimiziranima. I drugo pitanje je slično, anonimizacija IP adresa. Postoji li išta u smjernicama o tome primjerice koliko bi se slovnih mjesta trebalo ukloniti kako bi se takvi skupovi podataka trebali, e, odnosno mogli smatrati anonimiziranima. Ujedinjena kraljevina je upravo najavila da će uvesti centralizirano praćenje podataka, korištenja svojih web stranica. I tu se pojavljuju upravo ove dvojbe oko anonimizacije skupova podataka. Hvala vam. Hvala. A sada komisija ima riječ. Izvolite. Okay, uh, uh, Hvala vam na ovim napomenama i pitanjima. Žao mi je što nisam e, vas uspio uvjeriti da su smjernice izrađene kako bi uklonile dvojbe i da one ne prejudiciraju ni na koji način e, primjenu propisa o podacima. Dakle, imamo vrlo stroge propise o zaštiti podataka na kojima smo radili i koji su doveli do GDPR-a. Zapravo, smjernicama je namjera vas razuvjeriti da se GDPR primjenjuje na ove skupove podataka i to je glavno težište tih smjernica. Dakle, one su samo dopuna ovih zakonodavnih akata u kojima su propisi već vrlo jasno prisutni. Smjernice samo žele objasniti na koji način je uspostavljen međusobni odnos između ta dva zakonodavna akta, ali ona nisu u suprotnosti. Evo, u slučaju dvojbe e, primjenjuje se GDPR, evo, to je ključna poruka koju vam želim prenijeti. Ako postoji čak i najmanji dijelić e, osobnih podataka u jednom skupu podataka, primjenjuje se GDPR. Točka. Evo, to je najvažnija poruka koju ovdje želim prenijeti. Naravno, smjernice se ne mogu baviti svime nema dovoljno mjesta za to. Vi ste spomenuli neke slučajeve, dakle, bragove za agregiranje podataka i e, čuvanje osobnih podataka poput IP adresa. Pa za dalje pojedinosti moramo se osloniti na mehanizam koji je uveo GDPR, odnosno odbor za zaštitu podataka i nacionalna tijela za zaštitu podataka i ta će tijela dati smjernice za konkretne slučajeve. Postoje smjernice koje je izdala radna skupina 29 o anonimizaciji i pseudonimizaciji. I te smjernice se još uvijek primjenjuju, imaju prednost. Kada je riječ o drugim e, zahtjevima, oni bi trebali potaknuti raspravu između nacionalnih tijela za zaštitu podataka kako bi ova onda izradila daljnje smjernice u vezi sa e, podacima i naravno